Uh, uh, hello, dear friends, once again. Dobro nam želim svima. Dragi kolege, pozivam vas uh, da započnemo sa zadnjim dijelom sastanka odbora ITRE. Radit ćemo do šest sati. 6.30 u slučaju potrebe. Otprilike. Točka 14. Europsko zajedničko poduzeće za računalstvo visokih performansi. Izvjestitelj Zigmantas Balčitis. Dopustite da podsjetim da je prijedlog komisije za uredbu vijeća uspostavi europske Europskog zajedničkog poduzeća za računovodstvo visokih performansi objavljeno 11. siječnja tekuće godine, a parlament treba izraditi izvješće u sklopu postupka savjetovanja. Dakle, ovo je ustaljeni postupak, tipičan postupak za Europski parlament i Europske institucije, a naš, naš izvjestitelj, kolega Balčitis, imate riječ. Hvala predsjedniče, kolege. Ja sam zadovoljan što danas e, mogu predstaviti ovo izvješće o jako važnoj e, uredbi. Ovo zajedničko poduzeće za računalnostavijskih performansi je jako važno područje. Dakle, živimo u dobu znanja i mnogi stvari ovise o našim znanjima i sposobnosti da izvršamo brojne operacije upravljamo podacima, to je jedan od instrumenta našeg svakodnevnog života. Europa danas gubi na prostoru tržišnog natjecanja u računalstvu viskih performansi. Mi smo među, bili među prvih deset zemalja, ali više nismo tu. Imamo samo četiri kompjutera računala među 20 najbržih e, uređaja na svijetu. Dakle, brojke govore same o sebi. Dakle, najmoćniji računali e, u Europskoj uniji. Evo imamo Italiju koja je na 14. mjestu, a taj računal je 12 puta spori od najbržeg e, računala koji se nalazi u Kini. Dakle, tržno natjecanje u obradi podataka, tu su SAD, Kina, Švicarska i Japan. Kompjutori ovise o neeuropskoj tehnologiji, što nas stavlja u nezavidan položaj i naše kaskanje u tom sektoru izbacilo nas je u biti iz svjetske konkurencije performansi drugih su puno jači, naša ulaganja su nedostatna, što znači da to ima negativan utjecaj na naše gospodarstvo. Naši znanstvenici i industrija moraju koristiti infrastrukturu obrade podataka koje nisu iz Europske unije, što predstavlja prijetnju za sigurnost e, podataka i dajemo svoje podatke trećim zemljama i nemamo nikakva jamstva za zaštu podataka. Dakle, svakodnevno gubimo tako na konkurentnosti i znanju, a treba znati da je to jako štetno za našu konkurentnost. Dakle, na prvi pogled, ako ne znate puno o ovoj temi, čini se kao da je teško razumjeti računovodstvenih performansi i potrebu za takvim e, uslugama. Kao što rekao, podaci su u svim sektorima, kada se govori o upravljanju, odnosno gospodar, upravljanju prirodnim katastrofama, novim eh, lijekovima inovativnosti, tehnologiji, dijagnostici, medicini i preciznim tretmanima, prometu, pametnim gradovima, javnim uslugama. Sve to ovisi o protoku podataka. da godina je vrijeme koje je potrebno za novi lijek da stupi na tržište. Ako primijenimo to znanje, eh, može se smanjiti taj rok na nekoliko mjeseci. Dakle, sada treba, jednostavno nisu više vremena. Imamo još pregršt drugih primjera koje, koje bi se moglo spomenuti. Sve to znači da je potrebno žurno djelovati u ovom području. I stoga imamo prijedlog komisije da se postavi zajedničko poduzeće za računalstvo visokim, visokih performansi e, i to je nešto što je jako važno za Europu. Moramo shvatiti da viske viske performanse u ovome zahtijevaju velika ulaganja i nijedna država članica individualno ne može e, poduzeti takva ulaganja. Dakle, zajedničko poduzeće je savršeno rješenje. Ciljevi sljedeći, dakle tu imamo dva glavna cilja. Pružanje usluga superračunara, njihova povezanost u jedinstvenu strukturu i ulaganje u istraživanje i s ciljem da se stvori super zajedničko poduzeće može organizirati javnu nabavu za e, prve računare i dva super uređaja koja mogu imati e, deset puta dakle milijardu na desetu e, operacija u sekundi toliko mogu toliko su učinkoviti i treba ostvariti dakle tehničku razinu stručnosti i to je računar koji bi mogao imati og, obrađivati ogromne informacije u sekundi. Tko će sudjelovati u tome? Dakle, zajednička deklaracija potpisana strane 14 država, Švicarska bi se pridružila, bila bi pridružena zemlja, sudjelovanje otvoreno svim, moguće za sve države članice i zainteresirane strane. Pitanje financiranja je sljedeći. 50% došlo bi iz proračuna Europske unije, a ostalih 50% financirali bi, financirali bi države koje bi učestvovali u programu. e, financije, dakle sredstva iz Europske unije došle bi iz CEFA, dakle i, i obzora 2020. U zajedničkom poduzeću ne traži se svježa sredstva iz drugih e, europskih programa. Ovo ovaj je program koji se proteže od, e, na proračun Europske unije 2018. do 2020. i zatim e, finanska doprinos država članica se ne spominje u ovoj uredbi. Odluka će biti donesena od strane odbora zajedničkog poduzeća i konačno želim reći sljedeće pristup infrastrukturi i zaštita podataka. Što se podataka tiče, to, te, to će biti uređeno postojećim pravilima. I sve države će se trebati povinovati tim pravilima. Što se tiče pristupačnosti 50%, bit će dodijeljeno svim zainteresiranim državama bez obzira da li zemlje sudjeluju u zajedničkom poduzeću ili ne obzor 2020. i instrument za povezivanje Europe će se koristiti tu. Preostali 50% će biti razvrstano na države koje će sudjelovati u ovome. Dragi kolege, nadam se da ćete podržati ovaj program. Ispričavam se što sam vas e, zamolio da budete kraće. Na sreću imamo sve izvjestelje u Sijeni ovdje. Dakle, evo, gospodin Bon, izvolite imate riječ u ime Europske pučke stranke. Najljepša hvala. Najprije želim se zahvaliti izvjestitelju na odlično obavljenom poslu i tome što se jako lijepo pripremio za ovaj dosije. Prošle godine Europski parlament primijetio je nedostatak kapaciteta računalstva visokih performansi u Europi. Sada ostvarujemo napredak u ključnim sektorima, osobito tu što smo napravili zajednicu računosovijskih performansi i tu se radi dakle na, znanosti i industriji, imamo inicijativu dakle pokretanja e, superkom računala. Trebamo shvatiti da ne postoji mogućnost da se e, pomak da se napreduje u digitalnom sektoru bez računalstva visokih eh, performansi. Eh, inicijativa europskog eh, računalstva u oblaku utemeljena je na istraživačkim strukturama kao što su žan mreža koja povezuje već 50 milijuna istraživača, partnerstvo za računalstvo u Europi i postoji nagrad za to, dakle već smo napredovali na tome. Imamo Europsku tehnološku platformu za e, računalstvo visokih performansi. Nadam se da ćemo uspjeti s ovom inicijativom uspostaviti leadership. Ovdje imamo sustav visokih performansi Exascale i to je nešto što će polučiti rezultat 2022. 2023. Europski parlament zajedno sa industrijom, istraživačima i znanstvenicima radit će na zajedničkom poduzeću za računalstvo visokih performansi, platformom za, velike obradu velikih podataka i platformom PPP i CPP i Tu imamo, dakle, postavljamo temelje za gospodarstvo koje će biti temeljeno na računovodstvenih performansi. Ja mislim da je sve spremno, ali na kraju treba potaknuti veći broj država članica, vi ste rekli 13 ili 14, među kojima i moja država Poljska, dakle, koji će se uključiti u zajedničko poduzeće za računovodstvenih performansi i to treba biti prioritetno područje za istraživanje i razvojne programe koje bi bilo sukladno sa nacionalnim prioritetima. Hvala. Hvala vam kolega. Sljedeći kolega koji se javlja za riječ je gospodin Tošanovski u ime CERA. Hvala predsjedniče. Dopuste da se pridružimo onima koji su zahvalili izvjestitelju na jako dobrom temelju za daljnji rad koji nam je pružio i hvala što podržava sinergiju transparentnosti i podataka i sibersigurnosti. Ja bih, e, ja bih podržao tu još jednu dobru ideju, to je odluka o uspostavi Europskog zajedničkog poduzeća za računalstvo visokih performansi. Nadam da će to pod, e, biti realizirano i da ćemo ostvariti jasan napredak jer Europska unija kako trenutno stvari stoje kaska za ostatkom svijeta Ja sam predsjedao nadzorni odbor poduzeća koje zove ATIF, koja se bavi inovacijom. To sam radio nekoliko godina i znam koliko je teško osmisliti projekt i naći financije za nje i graditi super računare. Donekle sam zabrinut glede provedbe ovog projekta, jer ako i dalje budemo nastavili inzistirati na tome da se sve napravi iz europskih izvora, onda će nam biti teško naći sve komponente prije dvije, tri godine kada smo radili na izgradnji vlastitog super računala. Teško ga je bilo moglo napraviti samo koristeći europske resurse. Moramo imati na umu da se ovdje radi o jako specijaliziranoj opremi koja je prilagođena potrebama. Zahtjevi su E, jako visoki, neki komponente su tek u fazi ispitivanja i ist, drugi se tek istražuju. Još par stvari želim reći, a to se tiče izvješća, dakle neke stvari će biti ovdje otvorene za raspravu. Prvo se tiče prava pristupa trećim zemljama. Ja bih predložio da ostanemo otvoreni, fleksibilni Dakle, nemamo spričavati međunarodnu suradnju. Evo, pogledajmo kako Izrael radi, na primjer. To je zemlja koja je jako bliza, bliska Europskoj uniji, ima ogromne potencijale znanja, dakle, ne bismo smjeli njima zatvarati vrata. I drugi komentar također temelji se na mom iskustvu s Galileom. A, tiče se isključivo civilne uporabe. Dakle, izvorno se govorilo da se to treba koristiti samo za civilne potrebe, no onda kada se počelo govoriti o PRS-u i sigurnosnim uslugama, koristilo ih se i u vojne svrhe. Dakle, ja ne bih bio odmah u startu previše e, isključiv. Naime, sigurnosne usluge postaju sve više dijelom usluga koje se koriste u civilnom životu i ako stavimo, definiramo tako čvrste granice, bit će nam teško držati ih se, ispoštovati ih. U svakom slučaju veselim se budućoj suradnji. Sada kolega Federle Melda. Hvala predsjedniče, hvala izvjestitelju na jakim uvodnim e, komentarima i na njegovu radu dosadašnjem. I hvala i gospodinu Tošanovskom i Jeceru. Ovo je jedna od stvari gdje vidimo stvarno odanu europsku vrijednost, gdje Europa može zajedno učiniti više nego što mi sami možemo i pojedinačnim državama članicama. I dakle, kada vidimo razvoj, kao što to rekao izvjestitelj, bili smo među čeln... vođama prije jednog desetljeća u ovoj tehnologiji, sada smo ispali iz igre. Dakle, što se tiče meteorologije, e, korištenja novih materijala za uzgradarstvu ili obranu, što god. Za sve to su nam potrebni superračunari. I bit će potrebni sve više u budućnosti. Mi kao parlament nismo ovdje uključeni u zakonodavni postupak, ali smo u stanju putiti jasnu i jaku poruku e, vijeću da želimo da se s tim ide naprijed to je jasna poruka i komisiji da im kažemo da želimo jasnu i jaku suradnju po pitanju dakle performansi tu ima još jedan niz dosija, na primjer za FP9, ja sam se zlagao za kantnu tehnologiju u ovim računalskim aspektima FP9, nismo dobili odgovor od komisije, no ako se udružimo i ćemo razlike između koje imamo inače po drugim pitanjima, možda bismo mogli ovdje udružiti se dakle i napraviti važan iskorak i za gospodarstvo i za sigurnost i za sve sektore industrije i privatnog života. Dakle, razvoj, digitalni i tehnološki razvoj je takav da smo tek vidjeli njegov početak i ako nismo spremni na iskorak, onda ćemo zaostajati i europsko gospodarstvo će zaostajati i onda ćemo mi biti onaj starac koji je poput starca koji, je, koji, koji, se sjeća sa sjetom svojih e, olimpijskih medalja iz 30. prošlog stoljeća, ali trebaju nam i nove medalje iz budućnosti. A taj posao počinje danas. Hvala. Hvala kolega Delunde u ime zelenih. Hvala predsjedniče, hvala izvjestelju na imam dosadašnjem radu. Ovo je jako važna tema. Kao dakle, drugi kraj svijeta guraju naprijed, grade superračunare, e, koriste istraživanje u raznim sektorima i što u, poboljšava njihov gospodarski, njihov gospodarski dopit. Ja mislim da je ova inicijativa moguća i da može polučiti valjane rezultate. No, moramo imati sposobne ljude koji će to osmisliti i voditi i dalje evoluirati. Idemo ka digitaliziranom e, društvu i svijetu i pitamo se što raditi sa onima koji su navikli na drugačiji život. Možda možemo pomoći danas e, tako što ćemo <laughs> obratiti, odnosno privući sve veći broj ljudi tome i učiniti da svi sudjeluju u tome. No, moramo isto tako imati i na rodnu neravnopravnost. Treba nam više žena u tehnološkom sektoru i na tome treba investirati. Dakle, računalstvo visokih performansi tiče se i društva koje ćemo imati, a to je mirno društvo. Stoga je još jedan cilj da inzistiramo i na civilnom aspektu ovoga svega. Dakle, sve ove tehnologije bit će ostvarene ukoliko budemo na najbolji mogući način koristili sve tehnologije i resurse koji su pred nama, a to ćemo napraviti ako to budemo koristili na otvoren, transparentan način, jer mi i budemo dobro upravljati time i zato mi imamo amandmane s tim u vezi koje ćemo predložiti. Hvala. Hvala kolega Hvala <clears throat> Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja bih htio zahvaliti kolegi Zigmantasu na ovom izvješću. Klub zastupnika GUNGL je dosta zabrinut što se tiče ovog prijedloga u ovom obliku u kojem nam ga predstavlja Europska komisija. Mi naime smatramo da tu treba još e, značajno poboljšati tekst izvjestitelja. Naime, svo ulaganje Europske unije kada se radi o računalstvu visokih performansi mora uzeti u obzir interese društva. Ta računala visokih performansi moraju ustupati visoko kvalitetne usluge kako bismo odupili male i poduzeća primjerice koja su uzgledečeno okosnica europskog gospodarstva. E, prije svega ako želimo raditi na nekim projekcijama ili na standardizacijama. Imamo i nekoliko zadrški vezano uz ovaj prijedlog. Mi smatramo da ovo računalstvo visoke performanse ne bi trebalo se iskorištavati u vojne svrhe, u svrhu obrane. Govorimo naravno o sigurnosti, ali Radi se i o pojedinačnim slobodama i one će biti ugrožene s ovime ili primjerice su tako i zaštita osobnih podataka. Prema prijedlogu Europske komisije pristup superračunalima treba biti razmjeran doprinosu država članica u zajedničkom poduzeću. Ali to će se onda napraviti na uštrb onih najmanjih država članica Europske unije i mi se stoga ne slažemo s tim propisom u tekstu komisije. Htjeli bismo da svi imaju jednak pristup računalima, dakle da svi korisnici iz država članica mogu na jednak način pristupiti tim računalima. Naravno, sve te inicijative trebaju poštivati važeće zakonavstvo što se tiče zaštite osobnih podataka. Imamo slična iskustva već iz prošlosti sa dakle, najnovim tehnologijama i stoga smo doista zabrinuti što se toga tiče. Moramo se apsolutno pobrinuti da ovo zakonodavstvo poštuje individualne slobode i osobne podatke. Hvala vam lijepa kolega. Kolega Zorinjo sada može preuzeti riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Ovo izvješće i prijedlog komisije daju vrlo važan signal za budućnost Europske unije, a isto tako i za budućnost digitalnog društva koje se razvija na globalnoj razini. Treba naglasiti da računala visokih performansi nisu isto kao i super računala. i ne smijemo se tu ograničiti samo na taj tehnološki aspekt kada govorimo o računala visokim, visokih performansi. Trebaju nam tu i e, izuzetno stručne osobe, trebaju nam odgovarajući procesi, visoko razvijeni procesi, te su nam potrebni algoritmi za optimizaciju, te algoritmi koji su sposobni sami učiti. A kod tih procesa učenja, kod tih e, e, socioekonomskih aspekata moramo pritom isto tako uzeti u obzir i vrijednosti europskog projekta. Nema nikakvog razloga za to da se Europska unija ili Europsko društvo koje se oslanja na gigabitovima da nema jednake vrijednosti kao ovaj zajednički projekt kojeg nazivamo Europska unija. I zbog toga su nam potrebna računala visokih performansi sa e, digitalnim europskim identitetom i to je ono što uvijek trebamo jasno naglasiti u našim prijedlozima. Hvala vam lijepa, hvala svima vama, dragi kolege, na primjedbama. Dopustite mi da pozdravim predstavnike iz devet parlamenta, iz energetske zajednice, devet država, iz istočne i jugoistočne Europe, sa područja Zapadnog Balkana i drugih država. Sa tom točkom koja će vama biti posebice zanimljiva ćemo započeti za nekoliko minuta, ali sada bismo prvo htjeli još dovršiti točku dnevnog e, reda broj 14, dakle tu se radi o Europskom zajedničkom poduzeću za računalstvo visokih performansi i tu imamo Tomasa Skordasa iz Europske komisije, on je direktor za digitalnu izvrsnost te za znanstvenu infrastrukturu. Direktore, molim vas da preuzmete riječ. Thank you, Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Želim srdečno zahvaliti odboru ITRE na toj prilici da vam se danas ovdje obratim i svakako pozdravljamo nacrt izvješća kojeg je izradio gospodin zastupnik Balčitis, te zahvaljujemo i na primjedbama izvjestitelja u Sjeni koje smo čuli do sada a zahvaljujemo svim onim zastupnicima Europskog parlamenta koji koje zanima ova tema i koji su uključeni u taj proces. Doista mi je vrlo drago što, evo vam mogu reći u ime Europske komisije, da prepoznajete stratešku važnost ovog dosjea, dakle vezano s to koliko je važno ovo Europsko zajedničko poduzeće za vodeću ulogu Europske unije, za digitalnu transformaciju i za tržišnu konkurentnost e, našeg gospodarstva, naših društava. Mislim da je to izvrsno sve naglasio gospodin Balčitis, ali su to rekli i mnogi izveste u sjeni. Sada samo da vam kažem da što se će rasprava u vijeću za uspostavu ovog zajedničkog poduzeća, da se te rasprave vrlo brzo kreću. Bugarsko predsjedništvo radi na tome da se usvoji opći pristup prije kraja njihovog predsjedništva i doista se nadamo da ćete vi moći vaše mišljenje izraditi do tada. Možda se pitate zašto je to toliko važno, da dakle, brzo djelujemo. Pa jedan dio tog razloga je već i spomenut. E, dakle, ne samo da nismo među prvih deset, već sada gubimo e, i vodeću ulogu i što se tiče drugih tehnologija, poput one tehnologije exascale-a koju ste spomenuli. E, gubimo isto tako vodeću ulogu vezanu uz uređaje koje bi mogli pomoći našem gospodarstvu, posebice malim i srednjim poduzećima, privatnom sektoru da dakle, iskorištavaju ta super računala i da možemo 700, više od 700 aplikacija koje ovise o takvim super računalima koristiti, a mnogo tih, tih vrsta primjene ste danas i spomenuli. Dakle, SAD, Kina, Japan već izgrađuju vlastita superračunala, to imaju mnoga superračunala među ovih prvih eh, top 10 i već su 2021. godinu eh, stavili sebi kao cilj za nabavu nove generacije superračunala. Dakle, jako ulažu u to i to čine već sada barem godinu dana kada sad u razvoju tih tehnologija. Kako bismo ulovili korak s njima, moramo naravno ulagati u super računala, ali tome moramo uložiti i u sljedeću generaciju već tih eh, tehnologija po pitanju čega trenutno zaostajemo, a to je ova tehnologija exascale. Slažemo se da u Europi nemamo trenutno sve komponente koje nam to omogućuju i zbog toga moramo sada u ovom trenutku uložiti u te komponente kako bismo mogli izraditi te tehnologije exascale i super računala do 2022. 2023. kasnije. Dakle, s tim radom trebamo krenuti sada jer je razvojni cik ciklus za ovakvu vrstu e, generacije tehnologije barem četiri godine, ako ne pet godina. A zapravo će se ovo zajedničko poduzeće ne samo svjedočiti na to da se nabave e, vis, e, uređaj visoke tehnologije, dakle ne samo da se razvije tehnologija exascale već, a to je ono važno što ste danas rekli, se tu radi i o tome da vidimo koje su to inovativne aplikacije toga, da pojačamo inovativni kapacitet malih i srednjih poduzeća u Europi, te što je najvažnije da izradimo vještine koje su nam potrebne isto tako za korištenje tih tehnologija. Evo, drago mi je što vam mogu reći da nisu samo 14 država članica trenutno potpisala u izjavu, već da sada imamo i mnoge druge države članice koje su iskazale interes da se uključe u zajedničko poduzeće. Evo mogu naglasiti Poljsku koja je nedavno rekla da je spremna uskoro potpisati deklaraciju, to je dobra vijest. Švedska je učinila isto i nadamo se da ćemo uskoro zaprimiti još mnoge takvih, mnogo takvih dobrih vijesti, ne samo iz srednje velikih država, već i i malih, malih država, jer je to važno kako bi diljem Europske unije imali jednak položaj svih država. Evo samo završna riječ, gospodine predsjedniče. E, ambicija nam je da, što se tiče vremena pristupa, damo vrijeme svima onima koliko im je to potrebno, što se tiče dakle, uređaja koji će biti u vlasništvu Europske unije. Zbog toga je ovo zajedničko poduzeće i toliko važno da imamo dakle, taj pristup 50-50 kojeg smo uspostavili. Hvala vam lijepa. Naš izvjestitelj, gospodin Balčitis. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Ovo su pitanja sva vrlo važna i zbog toga bismo se trebali požuriti kako ne bismo još i više zaostajali. A što se tiče ovog izvješća, rado bih ipak još primijetio nekoliko stvari, jer se tu radi doista o pitanju vezanim uz budućnost. Ne možemo sada jednostavno tako brzo obraditi tu točku, jer ono što sada činimo je zapravo temelj za promjenu paradigme. Još se sjećam na vrijeme u Litvi kada se razgovaralo o kompjuterskim sustavima, i kada se htjela povisiti frekvencija. E, htjeli smo tada isto tako i optičke kablove instalirati. Ja sam tada bio ministar za promet i uvijek nam se govorilo da je to preskupo, da je to prekomplicirano a danas evo vidimo da upravo biramo plodove toga i sada u Litvi imamo e, najbrži internet u Europi, to Europska komisija sigurno može i potvrditi. Dakle, postoje ulaganja koja su jako skupa i koja se tek nakon e, minimalno deset godina isplate. I tako je i kod ove teme. Na tehnička pitanja će odgovoriti Europska komisija, a mi ćemo isto tako u Europskom parlamentu pronaći e, odgovore na naša pitanja, ali svakako se slažemo da se tu radi o temi koja je vrlo važna za budućnost i tu ne smijemo raditi na neprecizan način jer se to tiče svakog dijela našeg svakodnevnog života. Hvala vam na vašem izvješću, na vašim govorima. Dakle, sada rokovi. Što se tiče ponošnja amandmana, rok je 26. travanj u 12 sati. Sve je, dakle, četvrtak. 19. lipnja glasujemo u odboru ITRE, a još treba potvrditi kada ćemo glasati na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta. I sada prelazimo na sljedeću točku na našem dnevnom redu, to je točka broj 15, dakle razmjena gledišta s energetskom zajednicom. Imali smo vrlo zanimljiv sastanak prije godinu i pol dana između zastupnika Europskog parlamenta Tamo su bili predstavljeni zastupnici iz odbora IT za Europskog parlamenta. Imali smo i predstavnike devetero parlamenta iz eh, istočne i jugoistočne Europe. I sada vas eh, pozdravljam ovdje u odboru ITRE. Eh, ITRE znači odbor koji je nadležan za industriju, mala i poduzeća, istraživanje, energetiku, naravno djelomično i za pitanja vezano uz klimu, za digitalnu agendu, općenito govoreći, čak i za svemirsku politiku. Dakle, imamo mnogo nadležnosti, te smo uključeni u realno gospodarstvo Europske unije. I sada mi dopustite da kažem da je ovdje s nama također gospodin Janez Kopač, on je direktor tajništva energetske zajednice sa bazom u Beču. On je iz Slovenije, dakle građani Europske unije. Želim vama dobrodošlicu, gospodine direktore. Želim dobrodošlicu i nacionalnim parlamentarnim zastupnicima iz ugovornih strana energetske zajednice. I htio bih vas podsjetiti da je rasprava u odboru ITRE eh, organizirana vezano isto i uz dakle drugi sastanak parlamentarne sjednice energetske zajednice, a zadnji takav sastanak je održan prije točno godinu dana. se da kažem isto tako da je energetska zajednica međunarodna organizacija koja udružuje Europsku uniju i države iz jugoistočne Europe te regije Crnog mora. A uvodno izlaganje će nam dati Gospodin direktor, govorit ćemo o organizaciji, o aktualnim temama, primjerice paket o čistoj energiji, kako će se to odraziti na energetsku zajednicu, paket o čistoj energiji je za nas e, jedno od najvažnijih pitanja u odboru ITRE. Nakon toga ćemo imati raspravu sa zastupnicima i naravno pozivamo i pametne zastupnike iz ugovornih strana energetske zajednice da sudjeluju u raspravi, stoga se nadam da ćete sudjelovati s nama u raspravi. Možda evo sada na početku rasprave vidim da vi nemate kartice pred vama, a mi imamo kartice sa imenom. Dakle, možda biste mogli sada kao prvo nam reći vaše ime i državu. Samo to kao uvod Dakle, upalite mikrofon i samo nam kažete ime i zemlju i onda ćemo znati tko je tu s nama. Evo, možemo početi e, sa voditeljem skupine, jer smo prije sat vremena on i ja zajedno predstavljali, e, predsjedali parlamenta skupštini Goran e, Malevski iz Makedonskog parlamenta. Hari Lokvinec, zastupnik iz Makedonskog parlamenta, zatim hvala Alim Sačiri, zastupnik iz Makedonskog parlamenta. Hvala, Gara Kučara iz Gruzijskog parlamenta. Preda Kožu iz parlamenta Bosne i Hercegovine. Sljedeći zastupnik, zastupnici parlamenta samo ime i država, ništa drugo. Once again, yeah. Solja Beliša Šolja, member... Beliša Šolja, zastupnica iz Kosovskog parlamenta. Dadan Sidijom iz Kosovskog parlamenta. Snježana Petrović iz Srpskog parlamenta. Žarko Mičin, member of the Serbian Žarko Mićin, zastupnik iz Srpskog parlamenta. Andri Hasa, member of... Hasa iz Albanskog parlamenta. Edward Chalsi iz Albanskog parlamenta. Velobir Jusevski iz Ukrajinskog parlamenta. U redu, hvala vam tome što ste se predstavili. A sada možemo krenuti Gospodine direktor, izvolite, vaša prezentacija. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, profesore Buzek. Hvala vam što ste nas pozvali ovdje, što ste nam dali priliku da dođemo ovdje u Europski parlament. To nam daje novi elan, tako reći, našoj parlamentarnoj plenarnoj sjednici i zahvaljujem svim zastupnicima iz parlamenta koji su tu ovdje i koje zanima biti ovdje s nama i koji dijele dragocjeno vrijeme s nama. Energetska zajednica je pan-europska organizacija koja udružuje Europsku uniju sa susjedstvom, a to susjedstvo se pomalo sada mijenja. U prošlosti su Bugarska, Rumunjska i Hrvatska također bile članice u našoj zajednici. Njih smo izgubili jer su postale u Europsku uniju, ali imamo nove članice Moldova, Ukrajina i Gruzija i nadamo se da će nam se još neki drugi pridružiti u budućnosti. Energetska zajednica je postala, osim Vijeća Europe, jedina druga doista paneuropska organizacija koja udružuje cijeli europski kontinent u sebi. E, naše ugovorne strane su ove zemlje koje su svjetloplavom bojem označene i one se obvezuju da će unilateralno, dobrovoljno u svoje nacionalno zakonodavstvo pretočiti europski u europsku stečevinu vezanu uz energetiku, uz okoliš i sada u zadnje vrijeme i e, još uz neke, teme. I sada ako kratko pređemo na pregled toga što se događa. Ovo su države koje su djelomično u potpunosti proveli paket, treći energetski paket i pretočili ga u nacionalno zakonodavstvo. Dakle, samo tri od naših 19 uvodnih strana nisu još e, to učinili sa trećim energetskim paketom. Gruzija ne zato što je tek nedavno postala našom članicom, nisu imali vremena za to. E, Makedonija to čini upravo, a samo Bosna i Hercegovina e, pomalo zaostaje zbog političkog procesa, a ova godina je izvana godina i ne vjerujem da će se mnogo toga zbog toga i dogoditi. No, ako govorimo o tržištu e, plina i električne energije, onda su naše ugovorne strane službeno e, članice unutarnjeg energetskog tržišta Europske unije te poštuju u biti ista pravila. Mrežni kodovi se još nisu prenijeli, ali to je samo mali detalj, ali onaj cijeli dio pravne stečevine je ovo evo što možete vidjeti na karti. To je obuhvaćeno s time. Jako mogu parafrazirati ono što je rekao Poloniju, tamo gdje je građansko pravo, tamo je Francuska, a tamo gdje je pravna stečevina Europske unije, tamo je Europa. evo tu možete vidjeti e, koje je to područje koje obuhvaća dakle, ta pravna stečevina. Dakle, ovdje baš ne vidite velik dio teksta i E, zapravo se radi o tome da slijedimo održivu energetsku politiku istu kao i Europska unija. Što se tiče obnovljive energije naši ciljevi su isti kao oni Europske unije do 2020. kod energetske učinkovitosti nešto smo manje ambiciozni, a po klimatskim pitanjima E, zapravo e, nemamo e, ništa određeno, a to jest problem koji ćemo rješavati ove godine i to raspravljajući o ciljevima za 2030. Jer kad službeno postanete članom e, tržišta unutarnje, e, unutarnjeg energetskog tržišta, e, zapravo morate imati sve ovo već na snazi, odnosno ako ove godine budemo razgovarali o ciljevima energetske učinkovitosti, to će biti da bismo ih postavili na istu razinu kao one Evropske unije e, i to i za obnovljive e, izvore, možda uz određeno kašnjenje i upravo zato ćemo razgovarati i o e, ciljevima koji se odnose na klimu i klimatske promjene. Tu se još rasprava nije razvila. Sljedeće pitanje o kojem želim govoriti su velike elektrane s izgaranjem E, i e, propisi o tome stupili su na snagu s prvim siječnjom ove godine e, usvajanjem nacionalnih emisijskih planova i evo mogu to ilustrirati primjenom Srbije koja je objavila da će zatvoriti osam E, elektrana na ugljen do 2020. godine, što je velik broj za državu poput Srbije i tu se postavlja pitanje što nakon ugljena. Današnja e, rasprava na parlamentarnoj plenarnoj, e, plenarnom zasjedanju bila je posvećena obnovljivim izvorima E, i e, kako se oni odražavaju na energetsku zajednicu i e, moram reći da je to naglašeno i da je ta rasprava i prisutnija ovdje negoli u državama članicama Europske unije. Evo zašto je tako. <clears throat> Subvencije za fosilna goriva su e, u ugovornim e, stranama energetske e, zajednice puno više nego u državama članicama E, imamo i konkretne brojčane pokazatelje koji ukazuju da e, kad bi se koristilo e, subvencije za fosilna goriva kao što se koristi za obnovljive izvore, mogli bismo biti puno optimističniji. Osim toga, slično kao u nekim državama članicama, ovo je visoki rizik, to investiranje u obnovljivu energiju. Svi smo svjesni usporedbe koju je e, prezentirao njemački think tank Agora e, o razlikama u kapitalnim troškovima e, za ulaganja u obnovljivu energiju. Dakle, 12% Grčka, 11% Hrvatska, a Njemačka 3 ili 4 posto što znači da ulaganje u obnovljive izvore u Njemačku je znatno jeftinije nego li e, ulaganje u isto u Grčku. E, a naše ugovorne strane svjesne su da im je rizik za kapital još puno viši i upravo zato poziv na iskaz potrebe za eh, panevropskim financijskim instrumentom koji bi reducirao rizike eh, je vrlo važan jer bez toga nećemo dobiti odgovarajuće razine ulaganja u obnovljivu energiju. Drugo kritično pitanje eh, su vrlo visoke feed-in tarife i njihovo uvođenje. To je bilo praktički u modi pred nekoliko godina. E, dakle, te e, visoke cijene e, otkupa mi sada transponiramo direktivu o obnovljivim izvorima, ali Europska unija još je napravila jedan iskorak e, i uvela smjernice, zatim e, burze i e, sve u svemu ulaganje u obnovljivu energiju postaje sve povoljnije i jeftinije. A mi smo na neki način zapeli i razina subvencija je previsoka što onemogućuje E, širenje e, obnovljivih izvora. Drugo pitanje je e, zapravo podcijenjena državna potpora i reći ću nešto o tome jer Pitanje državnih potpora u Europskoj uniji rješava se kroz opću upravu za tržišno natjecanje i e, mi nemamo tijelo koje bi imalo takve ovlasti za intervenciju kao što je ta opća uprava i državne potpore su raširenije u energetskom sektoru te nisu adekvatno riješene e, putem e, nacionalnih nadležnih tijela Sljedeće pitanje je e, nepostojanje diversifikacije radnih mjesta. Ljudima je potreban optimizam, potreban im je e, uvid u to kako bi se mogla preoblikovati njihova budućnost. E, I postoje neki individualni projekti koji su dosta zanimljivi o tome na koji način angažirati, odnosno zapošljavati rudare, odnosno kako njih prekvalificirati e, u šumare i kako angažirati biomasu umjesto ugljena e, da bi se e, omogućio taj baseload za električnu energiju. Pa prema tome to e, će potaknuti i e, veća politička pitanja. Regionalno tržište je posebno e, pitanje i također otpor uvođenju regionalnog tržišta električne energije. U studiji od pred godinu dana pokazalo se da 170 271 e, milijun e, bi eura e, se ostvario putem prekograničnog trgovanja električnom energijom. Međutim, mnogi još uvijek pokušavaju držati svoje zemlje izoliranima budući da naravno ništa nije ugodnije od monopola koji ostvarujete kod kuće. Dakle, evo, to je prikazano na ovom e, slajdu. Dakle, taj grafički prikaz pokazuje e, cijene električne energije e, u prošloj godini. Vidite da je to i više od uobičajene dnevne cijene, cijene koja i se dobiva proizvodnjom kao evo na primjer u elektrani na Kosovu što znači da postoji ogromna razlika između tržišne cijene i cijene koja je investitoru obećana putem državnog jamstva. To naravno ima utjecaja na porezne obveznike, odnosno to je jedno pitanje koje je raširenije i sve prisutnije, intenzivnije e, za naše e, ugovorne strane nego što je to u Europskoj uniji. Što se tiče regionalnih inicijativa, mogu reći nešto o izazovima, nekoliko je izazova, neke sam već e, spomenuo, neke ću tek spomenuti. Dakle, nema napretka u normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, te je u, po pitanju eh, energije i eh, iako na Zapadnom Balkanu ima pozitivnih regionalnih eh, situacija. Potrebna je dobra volja s obje strane da bi se to razriješilo, e, a rješavanje sporova u energetskoj zajednici je uspješno u onim pitanjima koja nisu kontroverzna. E, međutim, postoje osjetljiva e, i politička i komercijalna pitanja i trenutno se raspravlja o sporazumu i amandmanima u Europskom vijeću eh, i kolege u komisiji na tome intenzivno rade. Nisam ih eh, pozdravio na samom početku, zahvalni smo za njihov dolazak danas. I potrebno je da se potpiše sporazum o energetskoj zajednici da bi ona postala funkcionalnija a u konačnici to i jest jedan od ciljeva energetske unije e, i ja e, vjerujem da će e, sve ovo zaživjeti i to vrlo uskoro. Govoreći o daljnjem političkom razvoju u ovom pogledu, energetska zajednica će e, slijediti trendove, ali važno je da bude svjesna i paketa čiste energije. E, predložen je amandman koji predviđa da bi takav paket bio predložen i za e, transponiranje u našu regiju šest mjeseci nakon što ovdje bude usvojen. To je nešto što su određene nacionalne delegacije unutar Europske unije osporavale, ali mislim da je vrlo važno da energetska zajednica održi istu dinamiku kao i e, u Europskoj uniji, da ne dođe do proširenja tog raskoraka između te e, dvije organizacije. I Konačno, raspravlja se o ciljevima energetske zajednice za 2030. koja je rasprava započela i e, taj proces moramo e, vrlo intenzivno i nastaviti. Hvala vam lijepa što ste mi omogućili da se danas obratim s ovom prezentacijom i hvala na podršci. Hvala lijepa na prezentaciji. Ja ću se predstaviti ja sam Hans Ulof Henkele e, i ja sam potpredsjednik energetskog odbora. Gospodin Buzek je morao otići radi prethodnog dogovora koji nije mogao promijeniti. Otvorit ću sada raspravu. Imam za sada četvero prijavljenih e, za riječ. Prvo, gospodin Lokvinić, član e, odbora za europska pitanja iz bivše Jugoslavijske republike Makedonije. Hvala vam lijepa, e, predsjedatelju, poštovani kolege, parlamentarci e, i kolege iz nacionalnih parlamenta država energetske zajednice. Kao član eh, e, Makedonskog parlamenta želim na početku predstaviti neke činjevice koje se odnose na obnovlju energiju u Republici Makedoniji unatoč eh, dobrih uvjeta za eh, korištenje solarne energije i skoro 250 sunčanih dana prosječno u godini u Republici Makedoniji sunce, sunčeva energija nije još dostatno iskorištena za proizvodnju električne energije, a dijelom i radi znatnih inicijalnih ulaganja u instalaciju kolektora. Upravo radi eh, toga važno je koristiti učinkovito e, energiju koja se proizvodi na e, odlagalištima da bi se e, proizvela biogoriva. A što se tiče budućnosti, nekoliko projekata će se ostvarati Prvo, e, vjetrobark Bogdanci od 2019. do 2021. totalno instalirani kapacitet 50 e, MW. Tu će započeti e, izgradnja novog parka Mirevci, faza prva 14 MW u razdoblju od 2019. do 2021. Ukupna instalirana snaga je 50, projekta je 50 MW. Zatim e, hidroelektrana Crna reka i reaktiviranje korištenja e, hidropotencijala rijeke Vardar. Usvajanje novog zakona o e, energiji i ulaganje u mehanizam fotonap, instalacije fotonaponskih e, e, pogona bi trebalo do 2020. E, rezultirati instalacijom 2000 megavata. I osim toga tu je i proizvodnja električne energije iz malih hidroelektrana, vjetroelektrana, e, bioplina i e, fotonaponskog sustava, a sve s ciljem e, poticanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora da bi se povećalo korištenje energije iz obnovljivih izvora, a ugovorne strane energetske zajednice trebaju poticane mjere, mjere da bi se obnovljivi e, izvori što je moguće više koristili e, i podizala svijest poslovnog sektora i građanstva o pozitivnim učincima obnovljivih e, izvora. Ja naglašavam značaj sastanaka u parlamentarnim plenumima kao sjajne prilike za razmjenu mišljenja i ideja u različitim područjima energetskog sektora, a i pozitivnih mjera koje se primjenjuju da bi se članovi parlamenta E, uputili u nacionalno zakonodavstvo, ali i povezali s poslovnom zajednicom i građanima da bi se podigla razina svijesti e, o važnosti obnovljivih izvora energije. Hvala vam lijepa. Drago nam je čuti da dolazite iz države gdje ima toliko sunca. Ovdje u Briselu čini nam se da neprestano kiši. I sljedeća Sljedeći govornik je gospodin Zdravko Mičin, član odbora za gospodarstvo, regionalni razvoj, trgovinu i turizam e, Srbijanskog parlamenta. Hvala vam lijepa. Predsjedatelju, predstavnici Europske komisije, članovi Europskog parlamenta i poštovane kolege. Srbija je na e, putu pristupanja Europskoj uniji što još podcrtava značaj obnovljivih e, izvora i stvaranje pogodnog okruženja za to. E, I mi smo svjesni da je potrebno iznaći e, trajnu alternativu fosilnim gorivima, da će to biti alternativni izvori koji se definiraju kao nacionalni ciljevi. I struktura energetskih reformi fosilnih goriva e, je uz mogućnost regionalne suradnje za nas od velikog značaja, a članstvo u energetskoj zajednici stvara mogućnost intenzivne razmjene e, iskustava u e, području obnovljivih izvora energije i e, iskorištavanje tih potencijala. U tom smislu značajan bi doprinos bio određen u poticanju članova da iskoriste hidropotencijale i e, to kroz e, odredbe direktive e, i također bi trebalo jamčiti podrijetlo i nastojati proizvoditi energiju iz obnovljivih izbora, u što je moguće većoj mjeri. Gospodin eh, Edward Šanzić eh, iz eh, parlamenta Albanije, odbor za obnovljive izvore i energetiku. Najiskrenije se želim zahvaliti što ste nas uključili u ovako cijenjeni odbor i što nam pružate mogućnost da se obratimo. Albanija je dobila jake preporuke prije, evo, koji dan preporuke za otvaranje pregovora s Europskom unijom. Preporuke od e, Europske komisije. To je dakle priznanje za ogroman e, napor koji uložen i za velike reforme koje smo poduzeli prethodnih godina. No, to je također i ohrabrenje da se nastavi dalje s reformama ne bismo mogli dobiti takve jake preporuke, a da nismo reformirali gospodarstvo. Svi znamo koliko je sektor energetike važan za to. Dakle, prešli smo iz jedne očajavajuće situacije u kojoj smo se nalazili prije nekoliko godina do dobre u kojoj se nalazimo sada. No, ne bismo ostvarili reforme u sektoru energetike a da nismo surađivali sa susjedstvom, no isto tako sa čelništvom e, energetske zajednice u Beču. I osvjedočili smo se da putem dijaloga suradnje, razmjene ideja, stjecanje znanja, vještina, došli smo do točke u kojoj smo ponosni na ono što smo stvarali. Evo jedna stvar koju smo naučili glede obnovljivih energija, <laughs> Albanija je u potpunosti obnovljiva, jer e, naša energija potječe iz hidroelektrana. No, udjeli smo da zadnjih godina samim sudjelovanjem i članstvom u energetskoj e, zajednici i suradnjom sa stručnjacima iz sektora energetike, došli smo do dobrih e, zakona, ali isto tako gradimo jake institucije. Zato smo doista odlučni s nastavkom reformi i želimo iskoristiti maksimalno činjenicu da smo dionici e, tako dobre i plodne zajednice kao što je energetska zajednica. I još jednom vam se želim zahvaliti što ste nam omogućili sudjelovanje na ovom sastanku. Hvala vama gospodine. Sada gospodin Lefi Blicecki, član odbora za nuklearnu politiku i sigurnost e, iz Ukrajine i odbora za energiju. Hvala me što ste mi dali riječ. Kao prvo kao zastupnik E, u Ukrajinskom parlamentu. Želim zahvaliti Europskom parlamentu i europskim institucijama na podršci koju pružaju Ukrajini e, koja je ključni dionik u sektoru transmisije, odnosno prijenosa plina za Europu. Naše je bila čast zadvojstvo dakle obnašati tu dužnost godinama i jamčiti energetsku sigurnost, odnosno sigurnost plinske opskrbe europljanima i, i dalje vam mogu jamčiti da ćemo učiniti sve što u moći da nastavimo ispunjavati tu ulogu. Iako naš istočni susjed koristi plin prvenstveno za stvaranje svojih političkih ciljeva. Dakle, još jednom hvala i molim vas da nastavimo sa ovom suradnjom u buduće. A sada Što se tiče tržišta električne energije, kao što znate, Ukrajina je prvenstveno povezana uz sovjetski energetski električki sustav, svi osim eh, Burštin otoka. Dakle, Sada možemo reći da je ukrajinsko tržište električne energije zatvoreno s obzirom na okolnosti i cijena električne energije s obzirom na to sve je jedno od najviših u cijeloj regiji. Zato bismo zato vas molimo za pomoć u suradnji oko sporazuma ANSOI. Uvjeren sam da bi to bilo od e, dobrobiti i za europsko i za Europ, e, ukrajinsko tržište, jer mi imamo puno veće kapacitete u Ukrajini, tako da možemo podržavati pomoći i europsko tržište s drugim energijama, a Europa nama može pomoći da, eto, barem postoji neko pozitivno tržno natjecanje koje bi omogućilo da dođe do boljih, do najpovoljnijih cijena. I za kraj želim vas obavijestiti da smo usvojili zakonodavne mjere o tržištu električne energije prošle godine i sada smo u fazi provedbe tih tržišnih pravila. A istovremeno radimo i na ažuriranju scheme podrške za obnovljive izvore energije i namjeravamo ispuniti sve naše obveze glede obnovljivih energija u bliskoj budućnosti. Dakle, još jednom zahvaljujem na suradnji i hvala vam na pozivu. Hvala vam, gospodine Podzecki, na vašem izlaganju. A sada gospodin Dardan Sediju, prvi potpredsjednik odbora za infrastrukture ekonomskog razvoja, trgovinu industriju iz eh, Kosovskog parlamenta. Izvolite imate riječ. Najviše hvala što nam poručate mogućnost da su na sastanku u Europskom parlamentu i ja se želim zahvaliti kolegama iz eh, parlamenta koji su danas ovdje nazočni. Dakle, Republika Kosovo imala dosta proaktivan pristup kada se radi o prenošenju većine direktiva i pravila i uredbi koje se tiču sektora energetike na Kosovu. Međutim, kao što je to gospodin Kopač objasnio, mi smo blokirani utoliko što ne možemo raditi sa odnosima sa Srbijom e, glede energetskih pitanja kako bismo se postarali da imamo puno bolju integriranost tržišnog e, tržišta 2016. Po, zaključili smo interkonektor s Albanijom, no eto isti nije korišteno 2016. godine, iako je izgrađen Eh, uz pomoć eh, financiranja KFW i uz eh, kofinanciranje njemačke vlade i mi vjerujemo da pokretanjem tog interkonektora cijela regija bi mogla imati koristi kao što je to rečeno s, rekao kolega Albanija je 100% obnovljiva Albanija je 100% obnovljiva a Kosovo ima ogromne resurse lignita tako da Mislim da bismo uz taj interkonektor mogli smanjiti ovisnost o lignitu i koristiti mogućnosti koje ima, kojima raspolaže Albanija glede hidroelektrana. No istovremeno želi bismo raditi na obnovljivim energijama, jer evo predstavnica Kosova ima projekat kogeneratora koji sada koristi 90 tisuća stanovnika, dakle koristi se para za grijanje i sada širimo tu mrežu. Nadamo se da ćemo do 2021. u dvostručiti broj ljudi koji će preći s drugih izvora grijanja, kao što je grijanje na ugljen, na paru koji proizvodi elektrana koja koristi lignit. Dakle, ta projekt kogeneracije e, stvara velik velike količine obnovljive energije. Isto tako na Kosovu imamo preliminarnu licencu brojnih operatera koji žele ulagati u vjetroelektrane i e, fotonaponske e, izvore energije, tako da vjerujemo da bismo mogli imati 250 MW sati do e, u budućnosti a sve to s ciljem kako bismo imali stabilan i dobro naotežen sektor e, energetike i kao što rekoh ranije, dakle ključna stvar jest e, da se riješi pitanje interkonektora sa Albanijom, što bi moglo e, omogućiti da se stvari stvori u cijeloj regiji konektiranije tržište i kako bismo svi mogli izvući korist od toga i riješiti e, i napredovati po pitanju međusobne ovisnosti tržišta. Hvala još jednom što ste nam omogućili da susretnemo ovdje i nadam se da ćemo moći e, ostvariti ciljeve koje je gospodin Kopar predstavio. Hvala. Hvala vam gospodine Sidiju. Samo činjenica što su ovdje zastupnici Kosova i Srbije, to može e, možda doprinijeti i ostvarenju rješenja. Da li ima zastupnika Europskog parlamenta koji žele nešto reći? Gospođa Van Brent, izvolite. E, hvala. Ispoštovanje prema Evo, ja želim samo iznijeti jedan komentar temeljem e, vašeg izlaganja koje je doista bilo zanimljivo. Uvijek mi smeta kada nedostatak kapitala ili skup kapital, e, skupi novci predstavljaju problem e, za obnavljanje, odnosno izgradnju obnovljivih energija. To je već problem kod nas u Europskoj uniji, a ne bi trebalo biti tako da smo prava unija. Ta unija bi trebala biti jedinstvena i trebali smo se moći postarati da u svim državama članicama postoji dostupan kapital za izgradnju novih energija, jer je to jako važna stvar za energetsku uniju. I vi ste također spomenuli s državne potpore i mislim da postoji određena veza. Dakle, od ključnog značaja da imamo dobar nadzor na tim pitanjem i moramo biti jako ambiciozni u prekidanju subvencija i državne potpore za fosilna goriva. I Evo, to je jedna od e, ideja kojima bi se trebalo raspraviti, evo, kada se raspravlja s povjerenicima, Ševčovićem i drugima. Možda je to dobar pristup e, tom pitanju, dakle, treba spostarati da, da se uspostavi jak nadzor nad državnom, državnim potporama, da one budu jasne i transparentne i da se radi na omogućivanju boljeg pristupa kapitalu za financiranje projekata. Dakle, mislim da je to nešto što bismo mi trebali E, na čemu bismo trebali raditi i solidarnosti prema našim susjedima, jer e, svi mi možemo izvući veću korist e, iz boljeg umreženja energetske unije. Isto tako glede provedbi svih odluka klimatskih sporazuma. Dakle, eto, to je jedna sugestija na kojoj bi se moglo poraditi, ja mislim. Hvala. Sada molim ravnatelja DG Energy, gospođu Megan Richards, da se očituje. Najljepša hvala. Ovo je jako korisno i dobro odgovarajuće vrijeme. Mislim da evo, ovo je pravi trenutak da se zastupnici e, parlamenta svih zemalja sustanemo sa zastupnicima Europskog parlamenta odbora ITRE, osobito sada jer se prelazi e, na trijalog za tri zakonodavna akta za e, energetsku učinkovitost obnovljive energije i upravljanje, sustav upravljanja, gospodarenja, dakle, čuli smo zastupnike upravo kako napreduje njihov rad glede energetike i obnovljivih energija. No, kao što je sad rečeno, jasno je da bliski susjedi ne mogu zatvoriti svoje granice, dakle, energije. Energija e, mora proticati, moramo imati zajedničko tržište i prednost energetske zajednice, energetske unije, jeste da ona E, koristi europski aki, a to je nešto što se podrazumijeva dakle u e, ovim mjerama. Dakle, u kontekstu vladin e, Dionici energetske unije već su uspostavili jedinstveni energetski i klimatski odbor, raspravlja se već o smjernicama za izradu nacionalnih i energetskih planova, to nije još nešto što je zakonodavno potvrđeno, ali već smo E, već se uznapredovalo na tom radu i naravno tajništvo jako aktivno radi na tome da im pruži odgovarajuću podršku i to isto vrijedi za razvoj metodologije koja bi im pomogla da uspostave energetsku učinkovitost i ispune ciljeve. Naravno, oni bi bili definirani kada se zaključi ovaj paket mjera u Europskom parlamentu i vijeću, ali oni već rade na brojnim pripremnim radnjama i e, treba ih u svakom slučaju, treba im se zahvaliti na tome. Želim spomenuti još par aspekata koji se tiču energetske zajednice koji nisu zakonodavni. Znam da gospodin Buzek je jako interesiran za jednu, a tu se radi o regijama koje koriste ugljena, koje su u tranziciji, dakle gdje je komisija pokrenula inicijative kako bi se pomoglo da te regije koje prvenstveno koriste, koje su koristile ugljen i koje će odustajati od rudarenja korištenja ugljena, e, dakle da se vidi kako pomoći ljudima koji ovise o E, tom resursu. I isto je važno pitanje energetska siromašnost e, koja je isto tako nezakonodavni akt e, na kojem se radi u energetskoj zajednici. Dakle, kao što rekao, ovdje se širi tržište i to je nešto povezano s međusobnom povezanosti. Još zadnja stvar koja se tiče klimatskih e, pitanja. Dakle, je jedan primjer, e, uredba o nadzornom mehanizmu, nešto je što bi htio biti uključeno u aki energetske zajednice, bit će uključeno u e, uredbu o upravljanju. Dakle, to je primjer jedne upravne administrativne, administrativnog pojednostavljivanja jednostavno kako bi se postaralo da se to ne radi, da se jedna tista stvar ne radi dva puta već e, samo jednom. U svakom slučaju želim vam svima čestitati što na dolasku na sudjelovanju i potičem vas e, da se zainteresirate pobliže za rad energetske zajednice te da e, napredujete glede svih ovih zakonodavnih akata koje i njihovog usvajanja o kojima smo raspravljali. Hvala. Hvala vama. Sada za zaključak za moć gospodina Kopaša da nam se još jednom odbrati. Najviše hvala. Evo ja sam osobito zahvalan gospođi Van Bremt na tome što je pokrenula pitanje pan Europa pejstva kada se govori o energetskom tržištu. Ja uvijek naglašavam da su e, strane ugovorne stranke strane dijelom energetskog tržišta. Dakle, trebamo naći rješenje koje će omogućiti isti pristup na obje strane te granice. Ilustracije radi, na primjer, Europska unija ima mrežne kodove i u biti ima direktive koje primoravaju države članice da reagiraju na neutralan način prema sudionicima s druge strane europskih granica. Dakle, drugih europskih država. A mi imamo isti sustav, dakle, Dakle, evo, na primjer, između Srbije i Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, ali e, ugovorne strane ekonomske, odnosno energetske zajednice nisu u potpunosti riješene i to je smiješno u biti i to je nešto što moramo prevazići i pokušavamo to prevazići sa nekim inicijativama. Jedna od njih, kratko ću je spomenuti, raspravlja se u Europskom vijeću, e, to je klauzula reciprociteta koja bi uzajamnosti koja bi primorala europske države na granici da poštuju aki ukoliko e, ugovorna strana s druge strane granice ukoliko ga i ona poštuje u potpunosti. Gospođa Van Bremt spomenula je još jednu stvar što me potaklo <laughs> da i ja nešto još spomenem. Dakle, trenutno imamo instrument povezivanja Europe, to je dakle financijski mehanizam e, kojim se poboljšava povezanost unutar Europske unije. Ponekad su tu neke inicijative ideje da se to također da se koristi za projekte koji povezuju Europsku uniju sa prvim susjedima koji su unutar energetske zajednice, ali nisu članovi Europske unije. I došlo je do žestokog protivljenja tome. Dakle, sav taj aki koji imamo, pravna stečevina e, u transeuropskoj energetskoj mreži, mi to u potpunosti poštujemo kao bilo koja druga članica Europske unije, ali nešto nam nedostaje, nedostaje nam taj CEF, dakle instrument za povezivanje Europe i njegova sredstva. Sada kada je Europska Unija govori o novim direktivama i tom, toj ideji da se smanje kapitalni rizici to je nešto se evo, pomalo spominje u novoj verziji direktive o obnovljivim energijama, ali možda bilo vrijeme i doista bih potaknu, vas potaknuo da se razgovara o tome da se to pretvori u paneuropsku mjeru. Dakle, da je to nešto se može provoditi na cijelom teritoriju pravne teče, stečevine koju sam malo prije pokazao na jednom od slajdova. Dakle, ta paneuropska regija koja je formalno tu što se tiče energetske zajednice, dakle njoj je potrebno dođe do određenih provedbenih mjera u praksi kako bi se realizirala. Evo, u ovom vremenu kojem je na raspolaganju ne mogu sad naglasiti sve elemente i reći da je to zaključak stvari. Ja bih vas samo zamolio da nam pružite podršku u tome da ugovorne strane energetske zajednice ako ne postanu jednaki članovima Europske unije, onda barem da budu jednaki partneri na jedinstvenom tržišnom eh, energetskom tržištu. Dakle, ova multilateralna schema je bila izrađena još prije 12 godina s idejom kako uključiti Tursku u taj rad. I zadnjeg tjedna pregovora Turska je odlučila biti samo promatrača, ne ugovorna strana. No, brojne druge zemlje imale su korist e, ovog mehanizma koji se naziva energetska zajednica. Možda će Jedinja Kraljevina jednom e, nakon Brexita imati korist od toga, jer ovo je najbolja moguća schema u kojoj ste i dalje član e, energetskog tržišta europskog energetskog tržišta iako niste član Europske unije a nemamo sud koji je toliko puta bio optužen da je eh, imao prevagu nad britanskim pravnim sustavom. No, ostavimo to po strani. Energetska zajednica savršen instrument kako bi europski kontinent eh, bio ujedinjen, tako da vas molim da nam pomognete da dalje radimo na tome i još više. Jako smo posvećeni tom radu i zahvalni smo svom, vaš, vašoj podršci, osobito Itreu, profesor Buzeku koji je svojvrsni pokrojitelj eh, tog eh, našeg rada. Dakle, još jednom vam hvala. Hvala vam, gospodine Kopače. Penjet ćemo vaše zahvale gospodinu Buzeku, a usputečeno naravno da vam zahvaljujem što ste Prišli taj dalek put i došli k nama. Vjerujem da je ovo bilo vrlo korisno, i produktivno. Sada ćemo preći na druge teme, ali svakako ste pozvani da ostanite i da saslušate i rasprave o sljedećim temama. Dame i gospodo, sada prelazimo na temu standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i nova laka gospodarska vozila. Htio bih vas podsjetiti na to da imamo prijedlog komisije koji postavlja nove standarde vrijednosti emisija CO2 za osobna vozila i za nova e, laka gospodarska vozila za razvoj nakon 2020. godine u Europskoj uniji. Usporečeno je odbor ENVI za okoliš, nadležan odbor za ovo za ovaj dosije, a mi, a i odbor za promet, e, izrađujemo mišljenje o tome. Izvjestitelj će predstaviti svoj nacrt e, mišljenja koji se sastoji od 36 amandmana i imamo sve u samo 30 minuta za ovu raspravu. I sada bih e, pozvao gospodina Dalundea da nam predstavi svoj nacrt mišljenja i imate evo pet minuta za to. Hvala vam gospodine predsjedniče, dragi kolege. 2018. godine je predsjednik Jean-Claude Juncker u ugovoru stanju Unije rekao da e, proizvođači automobila moraju uložiti u čista vozila budućnosti. To je iz dva razloga, kako on rekao. Kao prvo, Europa mora uložiti u čista vozila ako želi predvoditi u borbi protiv klimatskih promjena. I kao drugo, Europa također mora uložiti u čista vozila kako bi zadržala snažno tržišno, snažni položaj automobilske industrije Europske unije. Naravno treba djelovati što se tiče ovog prvog razloga kako bi automobilska industrija bila u skladu sa pariškim sporazumom. Ali ova druga točka koju je kod Juncker je isto tako važna. Proizvođači automobila Europske unije zaostaju u toj tranziciji prema niskom, niskoj razini emisija. To je bitno ako ćemo imati dugoročnu konkurentnost i zadržati inovacije. Prema nedavnoj studiji postoji potencijal da se stvori 200 tisuća novih radnih mjesta ako se dakle, prebaci flota vozila na e, vozila sa niskom ili nultom razinom emisija, što znači da bi onda mi bili tu u vodstvu, pokazali bi tehnološko vodstvo i bili bi ispred drugih. Stoga nam treba jasan cilj za 2025. godinu kako bismo prešli na više okolišno prihvatljive opcije. Stroži standardi su nešto što je pogodno i gospodarski gledano za europske potrošače, standardi CO2 su doveli do povećanja od 183 eura u cijeni vozila prema procjeni učinka komisije, to je točno, ali isto tako se uštedilo gotovo 10 puta toliko e, u gorivu. Dakle, 1336 za benzin i preko 1800 eura za dizel, zato što su ta vozila učinkovitija nismo u cestovnom prometu do sad uspjeli smanjiti emisije. To je zbog toga što postoji slab ulazak e, vozila sa niskom emisijom na tržište. Već smo izgubili prema Kaliforniji, Kini, Japanu tehnološko vodstvo. Oni koji određuju političke mjere moraju postaviti standarde koji su stoga u skladu sa našim klimatskim ciljevima. Isto tako, tržište ne radi dobro Europskoj uniji jer potrošači zbog manjka infrastrukture za punjenje električnih automobila ne kupuju vozila sa niskom emisijom i onda zatim tu, se, tu dolazi do začanog kruga. Možemo riješiti taj problem sa tržištem, možemo povećati izvane radna mjesta te isto tako time ostvariti provedbu ciljeva iz Pariškog sporazuma. Što dakle mi zeleni predlažemo? Kao prvo predlažemo da Prosječne emisije za flotu novih osobnih automobila imaju cilj smanjenja od 45% do 2025. godine. Taj cilj zatim treba povećati na 75% do 2030. godine. To vam se možda isprva čini preradikalnim, ali treba imati na umu da se ti ciljevi odnose samo na prodaju novih eh, vozila, da se ne odnose na cijelu flotu. Ti ciljevi su doista ambiciozni, ali možemo ih dostići i to je vrlo važno ako želimo se podržavati Pariškog sporazuma te e, dati automobilskoj industriji to vodeće mjesto. Kao drugo, kako bismo za električna vozila i za manjak e, punjena za električna vozila ispravili situaciju na tržištu. Govorimo o obvezujućem e, cilju za udjel električnih vozila, čime želimo postići lagan prijelaz na ta vozila što znači da ćemo imati ulagačku sigurnost za infrastrukturu za punjenje automobila kako bismo promicali upotrebu vozila sa nultom ili niskom stopom emisija na kraju. U procjeni učinka Europska komisija zaključuje da povećana učinkovitost od 50% prema 2030. godini je pogodno u socioekonomskom smislu, ali komisija ne uzima u obzir e, zdravstvene pogodnosti vezano uz poboljšani zrak, što znači da su zapravo ukupni pozitivni učenici još i mnogo veći i možemo imati još i sa višim ciljem i bolje socioekonomske pogodnosti. Na kraju mogu reći da je dobra budućnost kako za klimu, tako i za europsku automobilsku industriju, ali ako želimo ispuniti taj potencijal, onda moramo sada ambiciozno politički djelovati. Hvala, hvala što ste se pridržavali vremena za govor. A sada gospodin Salini u ime EPP-a ima riječ. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Na izlaganju izvjestitelja koji nas je podsjetio na sve velike izazove s kojima smo suočeni kad se radi o ovom mišljenju. Biću kratak. Svakako moramo ispuniti ciljeve iz Pariškog sporazuma, a ispunjenje tih ciljeva ne smije pritom postati provokacijom po mom mišljenju i izvjestitelj je to jako dobro i obrazložio, ali mislim da tu još nedostaje nekoliko elemenata. Naime, ovakvi ciljevi kakvih imamo u ovom mišljenju, da dakle umjesto o 15% za 2025. godinu, razmišljamo do razmišljamo o 50% do 2025. godine, a zatim da skočemo sa 30% na 75% do 2030. godine, najvjerojatnije tu znači da ako će se morati provesti ciljevi, da će onda zbog toga naša industrija toliko biti fragilizirana, da će svi ovi drugi ciljevi koje smo se zadali sa Pariškim sporazumom biti nemoguće ispuniti. I možda bismo morali tu malo više promisliti o tome što to uopće znači, kako postići te međusobne efekte u automobilskoj industriji. Ako samo govorimo o ovom e, srednjoročnom cilju, onda se tu radi o 2025. godini, to se onda određuje na temelju 2021. godine i radi se o tome tijekom 2022. godine. Dakle, tu se radi o tome da se treba ispuniti 15% u tri godine. To je taj cilj. Što znači da kada se zadamo taj cilj, trebamo imati na umu da, iako su ciljevi ispravni, da su opskrbni lanci jako složeni. Osim automobilske industrije imamo cijelu industriju dobavljača koja će dakle morati u roku od tri godine e, korijenito promijeniti svu svoju proizvodnju. Dakle, kada bismo odabrali taj cilj i kada bismo se za to odlučili, onda bismo morali imati jako velik osjećaj odgovornosti kao izrađivači političkih mjera, morali, smo biti, morali bismo to popratiti, jer inače ne bismo bili ozbiljni, ne bismo se ozbiljno htjeli pridržavati Pariškog sporazuma. imamo nekoliko brojki koje ukazuju na to koliko je moguće usvojiti jedan pristup koji je realističan. Naime, 2017. godine primjerice vidimo da je došlo do promjene, do preokreta u prodaj. Dakle, prodaja dizel automobila je u padu, a prodaja vozila na benzin je porasla. Zašto? Zato što potrošač naravno mora djelovati u skladu sa realnošću i mora kupiti automobil koji možda izvorno košta manje, ali zagađuje više tijekom upotrebe. Dakle, mi smo ti koji smo odgovorni za provedbu ciljeva iz Pariškog sporazuma i to ćemo i napraviti, ali pritom trebamo govoriti o stvarnosti, a ne o snovima. Hvala, gospodin Popa, u ime socijaldemokrata. Hvala vam lijepa. Naravno da su ovi predloženi ciljevi izuzetno ambiciozni, jer je do sad udio vozila sa niskom ili nultom stopom emisija iznosio samo 4%, dakle u okviru celokupne prodaje novih automobila a električna vozila sa nultom stopom emisija, njihov udio je pak samo 1%. Stoga su ovi ciljevi doista izuzetno, izuzetno ambiciozni, uzevši u obzir to da želimo postići one ciljeve za smanjenjem emisija kod proizvođača, jer o tome se tu radi. A to ovisi naravno i o tome koliko potrošači prihvaćaju ta vozila s nultom ili niskom stopom emisija. To je povezano sa cijenom, sa prosječnim dohodkom po glavi stanovnika i sa infrastrukturom za električna vozila. A kako bismo utjecali na ponašanje potrošača, moramo kao prvo napraviti više od samo tog pristupa informacijama. Potrebne su nam i financijski, potrebni su nam i financijski poticaj i ulaganje u infrastrukturu za punjenje i ponovno punjenje vozila. Također treba potaknuti inovacije i istraživanje i razvoj. Treba razmisliti o poreznim olakšicama, treba surađivati i sa tehničkim sveučilištima kako bismo potaknuli stjecanje tehničkih vještina. E, mikroelektronika, digitalizacija, testiranje, homologacija vozila i e, rezervni dijelovi, to je sve povezano. Sve te aspekte treba sagledati i u smislu troškova vezano uz uvođenje novih tehnologija. I vrlo je važno da proizvođači dobiju poticaje za što god misle staviti na tržište. Hvala. Hvala vam gospodine Popa. A sada gospodin Tošenovski u ime ECR-a. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Hvala vam na ovom nacrtu. Taj nacrt je strašno, strašno ambiciozan. A trebamo imati na umu da je automobilska industrija e, jedna od glavnih industrija koja pokreće europsko gospodarstvo. 12 milijuna ljudi rade na radnim mjestima koji su izravno povezana s automobilskom industrijom. Istraživanje i razvoj iznosi otprilike 40 milijardi eura godišnje što je izuzetno visok iznos. E sada, ako mi izradimo radikalno ambiciozne prijedloge, to je ciljeve, onda bi to moglo oslabiti e, njihov gospodarski model sa svim onim posljedicama do kojih bi onda zatim moglo doći. U ovom prijedlogu se radi samo o emisijama CO2, ali glavni cilj EU je taj da se pronađe ravnotežan način e, s kojim ćemo smanjiti sve emisije. Dakle, ne bismo se trebali usredotočiti samo na emisiju ugljičnog dioksida. Ne bismo trebali zaboraviti na e, dušikove okside, NOx s kojima smo se već i prije bavili, e, zatim vidimo i što se dogodilo u okviru afere Dieselgate. Tehnološka neutralnost je nešto što bih ja htio naglasiti, htio bih apelirati na to da to poštujemo. U ovom prijedlogu se jako usredotočujemo na električna vozila, ali pritom zaboravljamo na druge tehnologije. Na tehnologije koje bi možda mogle pobijediti u toj otvorenoj borbi. Politika i administracija ne bi trebali e, davati prednost jednoj tehnologiji na drugom. Doista je vrlo loše kada se politika zalaže za jednu tehnologiju, a industrija za drugu. I da se osvrnem i na ono što su kolege rekli prije nekog vremena. Ciljevi su ambiciozni, već sa 30%, a sada neki kolege žele još ići dalje od toga. A 30% je već i više od onoga što smo se zadali u klimatskom paketu. Ja želim da tu budemo e, tehnološki razumni i da to tehnološki može dobro funkcionirati. Trebamo biti razumni što se tiče toga kakva će biti naša orijentacija, ne bismo trebali samo biti ambiciozni. Znam da ono što tome treba, naravno, automobilskoj industriji zadati doista velike zadaće, ali ne bismo trebali e, ići iznad tog cilja jer bi nam se to moglo obiti o glavu. Hvala vam gospodine Tošanovski, sada gospodin Rike. Hvala vam gospodine predsjedatelju, zahvaljujem i izvjestitelju na njegovom radu. Dvije općenice primjedbe kao prvo. Unatoč naslovu ovog e, izvješća, tu se zapravo radi svojeno tri teme. Dakle, jedno je okolišna tema koja se tiče klime, ljudskog zdravstva, jedno je tehnološka tema, dakle koji su najbolje, koje su najbolje tehnološke opcije za nekog godina i zatim e, gospodarska tema, dakle kako obraniti konkurentnost, ali isto tako i industrijsku bazu tog sektora koji je izuzetno važan za Europu. Tu trebamo naći određenu ravnotežu i bojim se da ovo mišljenje to ne čini. Moja druga primjedba je ta što se tu jako odlučujemo na nultu stopu emisija, što je možda štetno. Dakle, električno vozilo ne vodi računa o globalnom iznosu emisija, znači o proizvodnji, upotrebi, o razgradnji i isto tako treba znati da električna energija još uvijek ne dolazi 100% iz obnovljivih izvora energije, dakle čak i to neće ostvariti na naše ukupne ciljeve. Osim toga nekoliko tema se uopće ne javlja u ovom izvješću niti u prijedlogu komisije, što je primjerice na vrijednost emisija. Ako trošak što se tiče emisija po kilometru po putniku računamo, onda to nije isto kao kada imamo emisiju e, fiksno određenu, dakle za jednog ili za četiri putnika i za jednu kilu ili za jednu tonu. Dakle, to je važno. Isto tako, električna vozila u svoju novu tehnologiju mogu samostalno voziti, što znači da trebamo razmisliti o tome kako će se možda promijeniti infrastruktura za e, punjenje. Dakle, tu postoji različita autonomnost električnih vozila i to onda utječe na infrastrukturu. I mislim da, je ovo vrlo, da su ovo sve vrlo važni elementi. Osim toga, vidimo da naspram odbora za okoliš, naš izvjestitelj odbora ima još i radikalniji stav, što zapravo nije uloga našeg odbora i mislim da je prijedlog Europske komisije sam po sebi takav da ga treba sagledati u toj logici prethodne e, uredbe, dakle da želimo biti uravnoteženi, da želimo biti razumni i da želimo imati na umu ta tri aspekta. I zbog toga mislim da upravo to trebamo zastupati zato što se to slaže sa našim okolišnim ambicijama, a i sa našim gospodarskim sposobnostima. I zaključit ću e, tako što ću reći sljedeće. Naravno da pokušavamo se uskladiti sa ciljevima sa COP21, ali ipak e, moram reći da promet ne sudjeluje u COP21 i da ne moramo a posteriori to uključiti, jer to nije obavezno. Stav našeg kluba je taj da je prijedlog Europske komisije prijedlog kojeg se može poboljšati, ali kojeg se već samo po sebi može smatrati prihvatljivim. Thank you, uh, Hvala gospodine Rike. Za GUE, energetika, gospodin Silikiotis. Hvala lijepa. Predsjedatelju, ja ću početi tako što ću zahvaliti jako bude lundao na ovom nacrtu mišljenja. Mislim da ono za nas predstavlja pozitivan okvir, a GUE smatra i slaže se s tim da je za nas e, važno krenuti prema svim navedenim ciljevima koji mogu smanjiti emisije CO2, a pogotovo e, s novim automobilima. Međutim, E, to moraju biti realni ciljevi i ciljevi koji se temelje na svim podacima koje nam je e, dala industrija. Vrlo često kad postavimo ciljeve koji nisu realni, dogodi nam se obrnuti učinak i za e, ljude i za okoliš. I ono što nam treba su podaci koji su usporedivi e, s podacima o raznim e, vozilima i trebamo to rangirati. Od ključnog je značaja razmotriti učinak svega toga na radna mjesta i ciljani programi e, treninga su potrebni i suradnje sa socijalnim partnerima moramo imati i potrebnu infrastrukturu, infrastrukturu za različite namjene i paziti na državnu potrošnju e, i e, državne poticaje u ovom području. Ima više logičkih opcija koje su dostupne, ne radi se o odabiru najbolje, već razmatranju različitih opcija od kojih je, su jedna e, automobili na električni pogon, ali ima puno opcija koje su nam otvorene. I što se tiče mjerenja emisija, to treba provesti u e, pravim uvjetima vožnje, kao što se pokazalo nedavno. I budemo li tako radili, možemo izbjeći skandale koje smo vidjeli e, sa ovim prevarama e, nedavno i vjerujem da možemo izbjeći takve situacije. Hvala gospodine Silikiotis. Šest je prijavljenih e, za eurozastupnika koji su se javili za riječ. Molimo ih da se drže vremenskog e, ograničenja od jedne minute. Dakle, e, prva je gospođa Van Bremte. Ja sam pozorno slušala izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni, jedan i drugi drže se Pariškog sporazuma i treba ostati kod toga i Smatram da smo svi svjesni da je prijedlog komisije tako neambiciozan da zapravo neće ni biti u skladu e, s pariškim sporazumom e, i e, u tom smislu posebno je važno imati uključenu e, svaki dio gospodarstva. Dakle i automobilsku e, industriju i sve ostale. I osim toga za automobilsku industriju vrlo važno da postavimo ambiciozne ciljeve. A kod redukcije i niskih emisija CO2, a na to ću se još vratiti. I zato bi trebalo u ITRE odboru naći E, većinu za e, ove dvije vrijednosti i odnosno ciljeve koje trebamo postaviti i imali smo istražno povjerenstvo koje je dobro odradilo posao imali smo e, ogromnu većinu u parlamentu koja je podržala izvješće takozvanog Dieselgate odbora i svi smo se odlučili za napuštanje e, automobila koji e, imaju CO2 emisije do 2035. godine. Hvala lijepa, gospođo Vaner. Gospođo Vaner, hvala vam gospodine predsjedatelju. Kao prvo zahvaljujem e, izvjestitelju i drago mi je što sada u našem odboru za industriju smo započeli sa raspravom o ovom vrlo važnom dosijelu. Tu se priključujem i onome što je rekla Katlin Van Brent. Naravno da moramo mnogo toga učiniti kako bismo ispunili ciljeve koje smo se sami zadali. Ali isto tako i kako bismo se distancirali od jednog određenog praga iznad kojeg će se za automobilsku industriju doista i isplatiti da ulaže u e, ove tehnologije sa niskom razinom misija i za to su nam potrebni visoki pragovi. Ali trebali bismo pripaziti na privatne investitore koji moraju uložiti u infrastrukturu jer njima je potrebna ulagačka sigurnost kako bi određen broj električnih vozila ili drugih vozila se mogli proizvesti koji će onda stvoriti potražnju. Mislim da je za potrošače i dalje velika prepreka to E, dakle kada gledaju hoće li se odlučiti za vozilo sa niskom razinom emisija, da, da nedostaje ta infrastruktura. I stoga mislim da bismo jedan dio E, dodat, e, budućih novčanih globa proizvođača morali iskoristiti za ulaganje u izgradnju infrastrukture. Meni je isto tako važno sljedeće, dakle ne smijemo zatvarati oči pred time da će ta transformacija dovesti i do nekih manje poželjnih e, socioloških posljedica, primjerice konkretno nestaće neka radna mjesta u automobilskoj industriji. Stoga politička strana treba zajedno sa tarifnim partnerima, dakle i sa sindikatima, oblikovati tu tranziciju. Zaštita klime je naravno jedan divovski posao e, koji je u odgovornosti cijelog društva, ali ne bi e, prije svega trebali snositi to radnici i radnice u automobilskoj industriji koji su do sada svojim radom doprinijeli općem blagostanju društva. I prvi korak je taj da dakle te novčane globe se osim infrastrukture e, iskoriste i za one programe koji se eksplicitno bave upravo tom tematikom nestajanja radnih mjesta. I e, trebamo ambiciozne ciljeve za 2040 godinu, ali naravno trebamo imati i ambiciozne međuciljeve, te bismo trebali od proizvodnje u automobilskoj industriji, E, naglasiti i taj aspekt preškolovanja radnika. E, jako me zanima što će na kraju biti konačni ishod i se veselim daljnjoj suradnji. Hvala. Eh, Hvala vam lijepa. Prošle godine raspravljali smo o mojim amandmanima na eh, direktivu o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu e, i obnovi e, starih zgrada. E, isto tako trebalo bi i na parkiralištima staviti uređaje za punjenje električnom energijom. Govorimo o električnim automobilima, međutim E, pitanje je i mreže za punjenje koja nije dostatna. E, I upravo prošle godine ste odbili obvezne ciljeve i sad se pitamo koliko bi trebali visoko biti postavljeni naši ciljevi do 2025. ili 2050 i e, ne bude li bilo punjača nećemo moći uopće govoriti o električnim automobilima jer ih nećemo moći rabiti. Dakle, ova bi direktiva trebala biti usklađena s obveznim ciljevima i postocima za punjenje, a u protivnom je potpuno e, nerealno postavljati ovakve ciljeve e, u smislu naše sposobnosti da zadovoljimo e, ciljeve, jer bez ovakvih e, uređaja zapravo sve je ovo zapravo e, šala. I tehnologija je e, zrela i održiva, govorimo li o postocima od preko desetak posto za automobile, tako bi trebalo biti barem u Europskoj uniji. A vidim i da se u izvješću spominju drugi pokazatelji, trebalo bi se svaku tehnologiju ispitati da bismo vidjeli u natjecanju međusobnom tehnologija koja će biti održivija i e, korisnija treba vrlo ozbiljno zapitati Europsku komisiju kakva je bila procjena učinka za e, podršku koju želimo pružiti e, i kao što je Kathleen rekla a imala je i e, pravo, pitanje je smanjenje emisija CO2. Jedan cilj treba postaviti, vidjeti kako ga postići, kakvi će biti postoci za nove e, automobile, kakve recimo za automobile na vodik, e, što i ja zagovaram. Dakle, E, možda bi bilo održivo e, imati električne automobile 10-15 godina, ali e, moguća su svakakva iznenađenja, recimo automobil 2030. I zapravo bi obveze E, država članica trebalo također postaviti tako da ima da se obvezno e, uspostavljaju e, mreže za punjenje. Važni njemački proizvođač automobila upravo sada ispituje mogućnost punjenja vodikom i stvaranje infrastrukture koja bi to omogućila. E, ima dosta ljudi koji govore o stvarima koje nisu ostvarive niti održive, e, pa e, se na temelju toga govori i o nekim mjerama koje su potpuno nepotrebne. Mislim da smo krenuli u smjeru koji nije dobar i kod e, energetske učinkovitosti u zgradarstvu, recimo e, punjači za električne automobile i za vodik zapravo nemaju e, alternativu. Gospodin Martan. Hvala predsjedniče. htio bih reći, nemojmo se plašiti napretka i ubrzavanja. I po tom pitanju Uveliko se slažem sa, s mišljenjem izvjestitelja, dakle moramo putiti jasnu poruku pa i e, proizvođačima automobila i to funkcionira, evo dokaz. Renault je najavio da će do 2022. a to je sutra, biti u stanju ponuditi osam novih modela 100% električnih. Volkswagen je rekao da će do 2030. imati cijeli dijapazon svojih automobila u električnoj verziji. Brojni drugi proizvođači su iz zemlje su rekli da će od 2030. i 40. svi e, motori e, nas, s pogodom na sagorjevanje će biti zabranjeni u gradovima. Dakle, evo, kao što vidite, to je dokaz da stvar funkcionira. I slažem se s nekim kolegama koji su rekli da treba ulagati, ulagati javna sredstva u infrastrukture. I tu bi komisija mogla predložiti da ta javna ulaganja budu odbijena od javnog duga, jer i to može biti pokretač e, ulaganja. I još jedna stvar gdje se slažem s kolegama, tehnološka diversifikacija. Evo, naša poruka možda može potaknuti ulaganja u biogoriva, napose etanol treće generacije, gdje je inventivnost naših tehničara i inženjera takva da će se moći izumiti nova goriva sa nultim emisijama i zagađivanjem i treba ulagati na toj novoj energiji. Znate da je prosjek mobilnosti svakog od nas jeste 25,2 km dnevno. I neke strukture predlažu, mislim da je to dobra ideja, naveče kad se vratimo, umjesto da svi stavimo aute na punjenje, predlaže se da ostatak tih e, e, energije u akumulatorima posluži za osvjetljenje kuće i funkcioniranje naših uređaja. Dakle, vidite, kada smo pribijeni leđima uza zid, to tjera na inventivnost. Dakle, podržavam. Ovim riječima želim reći da podržavam izvjestitelja. Hvala vam lijepa. Gospođa Grostet sada. Hvala predsjedniče. Pa što se mene tiče, ja sam zabrinuta ovim mišljenjem naših izvjestitelja iz više razloga, iako se slažem dosta sa ciljevima i ambicijama smanjenja ugljičnog dioksida i njegovih emisija, no 100% električn, električnog nećemo imati sutra, tu, je čitava, tu čitava infrastrukture, da li ćemo transformirati e, mnogostupe naših e, gradova, da li ćemo stavljati ograde. Žao mi je što e, se ne uzimaju hibridna vozila u obzir i druge energije kao što je vodik. Dakle, mislim da bismo trebali imati mjere koje će biti više neutralne energetski gledano. Cilj od 2030. nije sporan, ali 25. E, me zabrinjava, jer ćemo poznavati, znaćemo primjenjive vrijednosti tek 2022. što je samo tri, godine prije, a industrijski ciklus je takvi da trebaju, zahtijevaju puno više vremena. Zatim mislim da bilo koristi raditi diferencijaciju vozila, osobna vozila, Eh, laka poslovna vozila, mislim da bismo o tome trebali razmisliti. Za kraj želim reći da je prijedlog komisije takav da mi se da mi se čini da ga se može poboljšati pod uvjetom da se ide u pravom smjeru, ali to nije slučaj našeg izvjestitelja koji je malo za strani određeni dogmatizam koji je dalek od, industrijskih, eh, od industrijske zbilje, a to ne treba promaknuti analizi našeg odbora. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodin Tromils, izvolite. Evo ja sam autor sljedećeg e, izvješća, tako da mogu biti kratak, ali morate shvatiti da postoje neke fizičke realnosti iz određenih tehnologija. Dakle, ugljik, e, vodik je tri puta manje učinkovit od električne energije. Dakle, ako želite imati auto na vodik, onda vam treba tri puta više energije, jer kako bi se to proizvelo, imamo elektrolizu. Oni u industrijskoj e, industriji kažu da se mogu koristiti sintetička goriva, tu treba pomnožiti sa osam ili deset. Dakle, jasno je, električni automobil je znatno učinkovitiji od drugih alternativa e, od 0% emisija ugljičnog dioksida. Dakle, bit će tu auto na pogon na vodik, ali fizika iza toga svega sugerira da će biti prvenstveno na uh, električnu energiju. A kad ti, Dominik, kažeš da ugljična situacija nije jasna. Ne znam da li znaš, ali imat ćemo prvu generaciju u Švedskoj eh, pogon, jedan 100% eh, električnih baterija, odnosno akumulatora, koji će biti 100% obnovljive i te, ti akumulatori će biti 100% obnovljivi, koristit će se kobalt, nikal iz rudnika koji imaju oznaku održivosti e, ukoliko bude osnovna sirovina dolazila iz e, van Europe. Dakle, ne trebamo razmišljati o akumulatoru jučerašnjice, već trebamo razmislite o tome kako će, kakvim će ga se praviti kroz godinu dvije. U ostalom idućeg tjedna Europska komisija će iznijeti e, oznaku, dakle, europski label e, zelenih baterija ili akumulatora, jer upravo na na razini industrije, ono što pokušavamo kako bismo se vratili u utrku sa Azijom, to je da se uključimo u proizvodnju akumulatora sutrašnjice, a to će biti zeleni akumulatori i onda ćemo napraviti jednu oznaku kako bismo upravo zaštitili e, micanje tog tržišta. I zadnja stvar koja se tiče električnih automobila, taj električni automobil čak i u mješavini energije koju imamo, s obzirom da je električni automobil pet puta učinkovitiji od dizel auta ili auta koji koristi benzin, čak i uz ovaj miks koji mješavinu koju imamo sada već postoji određena prednost za električni automobil. I kako bismo to potakli u ovoj direktivi koju pregovaramo, jasno ukazujemo na to da će električna energija koja će ići u ta, te automobile će biti e, električna energija. Dakle, evo, ugljična bilanca je savršeno jasno ide u korist tom električnom automobilu. Stvar je više nego jasna. Hvala vam lijepa i ja ću reći nekoliko riječi smatrajući da je ovo tema koja je i značajna i zanimljiva, a suočeni smo s velikim izazovima smanjenja emisija u transportnom sektoru. Svi znaju da je to isti sektor gdje, da je to sektor u kojem se emisije neprestano povećavaju. Istovremeno znamo da je to dugotrajan proces, ne može se brzo smanjiti emisije. Četiri su države članice Europske unije koje sada imaju manje emisija e, u Eh, iz cestovnog prometa nego 90. godine. Moja zemlja Finska je jedna od njih u drugim državama, uglavnom se emisije povećavaju. Mi imamo tehnološki neutralan pristup, ne opredjeljujemo se za jednu eh, tehnologiju i eh, mislim da je važno paziti i na e, obnovljiva goriva jer e, postoji puno izazova za održivost. Jednako tako važno je e, podržavati i električne automobile. Međutim, industrija akumulatora, odnosno baterija, nije još dovoljno razvijena niti e, održiva, ali imamo i druge tehnologije poput plina i vodika. I mislim da bi trebalo e, prihvatiti pristup koji je tehnološki neutralan, pa onda da dionici industrija odluče što je najbolje. Mi ne smijemo odlučivati o tehnologiju tehnologiji. E, osim navedenoga treba uzeti u obzir i druge stvari, čitavu infrastrukturu i čitav logistički sustav, njegovu učinkovitost, planiranje e, prometnog e, sustava i tehnologije, više sektora dakle i mislim da moramo raditi u svim tim segmentima i u svima smo suočeni s velikim izazovima, ali važno je biti tehnološki neutralan. Gospodin Uge za komisiju sad. Hvala vam lijepo što ste nam dali riječ i e, sad bih možda i e, razmišljanje iza prijedloga komisije e, donekle obrazložio i rekao kao nešto i obrođenim pokazateljima koji su puno niži nego oni koje e, smo čuli od izvjestitelja. Komisija je razmatrala tri aspekta. Prvo učinak na okoliš, odnosno e, učinak na potrošača i socijalni učinak na zapošljavanje, osobito u smislu inovacija. Razmotrimo li učinke na okoliš, mnogi od vas spomenuli su Pariški sporazum i Evropska unija doista jest rekla da će smanjiti emisije za najmanje 40% do 2030. godine u usporedbi s 90. Ali to traži u sektorima izvan E, trgovanja emisijama da emisije e, se reduciraju za najmanje 30% e, do 2030. u usporedbi s 2005. Što se tiče cestovnog prometa, tu bi vjerojatno bilo najjeftinije smanjiti emisije i trebalo bi smanjiti za oko 25%. Prijedlog komisije će nas dovesti do otprilike 22%. Jedan prijedlog sam po sebi neće biti dovoljan da e, emisije iz prometa e, dovedemo na željenu razinu. Osim toga, tu su i dva standarda za kamione. Komisija će u najljepšem mjesecu, u svibnju, e, iznijeti svoj prijedlog, ali tu su i druge politike koje bi trebale doprinijeti tipa eurovinjeta, e, zatim kombinirani transport i e, neki su članovi parlamenta e, govorili i o kombiniranju mandata i konačno države članice će moći provoditi nacionalne i lokalne politike jer kad govorimo o upravljanju prometom Brisel nije vjerojatno najbolje mjesto da se iz njega to radi za čitavu Europu. I razmotrimo li opcije veće redukcije do 40%, to bi značilo 3% e, redukciju e, u svim segmentima. Što se tiče uštede kod potrošača, tu je 30% e, cilj postavljen do 2030. godine, odnosno 1400 eura e, uštede. Povećamo li cilj, to znači da će koriste za potrošača padati. Dakle, ako e, cilj dignemo na 40%, to je 400 e, eura 400 eura ostaje, odnosno smanjenje za 1000 eura. E, osim toga će porasti troškovi proizvodnje. Učinak e, na zapošljavanje, nešto je o čemu smo e, već govorili i e, imamo različite brojčane pokazatelje iz različitih studija, te bismo, mislim, trebali razmotriti sve pretpostavke. Po prijedlogu komisije 30% ne bi pretpostavljalo pad u zapošljavanju, već blagi porast, a jedan od glavnih razloga je miks tehnologija koji proizlazi iz ovog cilja od 30%. I to znači da bi e, bio značajan e, udio plug-in hibridnih električnih vozila u E, ukupnom miksu voznog parka e, i ti bi automobili imali i motor s unutarnjim sagorijevanjem i električni motor i ne bi došlo do e, lošeg utjecaja na zapošljavanje. Pogledamo li intra izvješća i porast na 45% u 2025. i 75% u 2030. učinci bi bili drastičniji. li e, prijedlog e, za vozila e, s nultom emisijom neće se onda vidjeti toliko plug električnih e, automobila i pitam se kako bi se to odrazilo na broj radnih e, mjesta i donijelo velika poboljšanja. Ono što je komisija pokušala postići s ovim prijedlogom je glatki prijelaz na e, vozila nulte emisije i isto tako to bi podrazumijevalo prekvalifikaciju i e, dokvalifikaciju e, radnika, što je važno za europske e, regije koje ovise o ovoj industriji, o transportu, a takvih je dosta. Evo, to bi bile moje kratke primjedbe i znam da je potrebno još o tome raspravljati. Sutra ćemo se neki opet E, susresti e, u tran odboru i e, odboru za okoliš pa vjerujem da je komisija pripravna dati svoje komentare i dodatne analize bude li potrebno. Thank you very much. And now, finally... Hvala lijepa. I konačno vratimo se na izvjestitelja gospodina Delunda. Thank you so much and thank you for this opportunity to discuss. Hvala što mi pružate mogućnost da raspravimo o ovoj važnoj temi. Evo par komentara o intervenciji kolega. Neki se boje naime da će previsoki ciljevi stvoriti poteškoće automobilskoj industriji. Ja mislim da je to suprotno. Evo, Europska unija već kaska zato što se previše usredotočila tom slijepoj, ulici dizela. Kalifornija se okrenula u potpunosti električnom. To je budućnost. Do nemira će doći ako se bude proizvodilo automobile prošlosti, a ne one budućnosti. Što se tiče socijalnog aspekta, neki bi mogli reći da je bolje da se odgodi zelena tranzicija iz socijalnih razloga, ali po mom mišljenju, ako budemo dalje nastavili to odgađati, onda kada se počnemo baviti stvarim pravim poslom, eh, bit će puno više poteškoća. Mislim da bi lakša tranzicija bila ako se ranije time s tim uhvatimo u koštac. Neki su zabrinuti isto tako eh, za automobilsku industriju, no ja sam uvjeren da će moj prijedlog eh, predstavljati za njih mogućnost za ulaganje nove tehnologije i stjecanje novih vještina. Uvjeren sam da naša automobilska industrija može eh, biti jako uspješna u zelenoj tranziciji i na taj način bismo mogli voditi, biti na prvom mjestu u stvaranju proizvodnje i izvozu zelenih automobila. Hvala gospodine Lunde, dopustite da vas obavijestim i podsjetim da je rok e, za amandmane za ovaj nacrt mišljenja 26. četvrti u 12 sati. Dakle, 26. travanja 12 sati. Sada prelazimo na sljedeću temu a to je promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu. Izvjestitelj gospodin Turmes. Molim ga da nam sada predstavi svoj nacrt mišljenja. Najpša hvala. Dakle, javna nabava koje organiziraju vlade i lokalna tijela vlasti. I imajte na umu da kada govorimo o javnoj nabavi automobila, ukoliko lokalna tijela vlasti ili skup lokalnih tijela vlasti e, radi tender za e, vozila za skupljanje otpada, mogu reći koju vrstu automobila hoće. Dakle, to je nešto puno šire nego Dakle, tu se radi o javnom natječaju usluga koje idu uz ova vozila, a ne samo, ne odnosi samo na odnose na vozila koja se posjeduju. Dakle, imali smo direktivu koja je bila toliko slaba da stvarno nije funkcionirala. Sada komisija predlaže preinaku i dobro je što je do toga došlo, ali mislim da se moramo više usredotočiti na konkretne probleme. Neki kažu, neki govore o tehnološkoj neutralnosti. Ja vam kažem, u svijetu klimatskih promjena to je sustavna besmislica. Dakle, imamo planet, imamo zagađenje ugljikom i situacija je takva da treba prestati s ugljenom i sa fosilnim gorivima. Jer <laughs> drugačije ne može stvar funkcionirati. A onda naravno imamo određeni niz tehnologija koje su, se, su kvalificirane za ovu tranziciju i sad one, kao što sam ranije govorio, imaju različitu razinu učinkovitosti. Dakle, stvari su dosta jasne. Čim se malo zađe ispod površine, da, će se prvenstveno baviti električnim vozilima u narednom desetljeću i nekim hibridnim vozilima. A to vjerovatno će biti, taj, taj hibrid će biti električni i u, motori na električni pogon i na vodikov pogon. A što se tiče zagađenja, vraću se na to, ali to se prvenstveno tiče industrijske politike. Evo sad ću vam dati jednu brojku za koju vam mogu reći da je potresla samu komisiju. Dakle, u Kini danas imamo 400.000 tisuća električnih autobusa. A koliko ih mi imamo u Europi? Čak ni dvije tisuće. Nijedna od velikih eh, europskih eh, E, autobusnih poduzeća nisu e, preuzeli dakle na sebe da uzmu čisto električne autobuse, a ima 5-6 kineskih e, poduzeća koji imaju već tisuća električnih autobusa. Dakle, jasna je stvar, ako želimo preživjeti u ovoj situaciji, onda moramo jasnu poruku putiti. Ovo što se tiče o javne nabave, treba stvoriti tržište za električna i hibridna vozila u kojima bismo uključili i pogon na vodik i to povezati sa novom generacijom baterija. Što se baterija tiče, stvari su jasne. Pitate poduzeća gdje mogu naći najjeftinije, e, najjeftinije baterije. Odgovor nikad nije u Europi. LG, dakle, za Južnu Koreju, treba ići u Kinu ili Panasonic u Japan. Dakle, raspravljali smo s komisijom i došli smo do zaključka da je jedini način za Europu da se vrati u igru tako što će skok napraviti i preći na zelene baterije, dakle koji će biti 100%, e, obnovljive dakle treba to napraviti tako što će biti 100% e, recikliran e, otpad i tako što, omot njihov, zatim sama baterija trebala bi imati 100%, koristiti 100% obnovljivu električnu energiju, a to je slučaj s ovim projektom u, Švedskoj. I e, treće pitanje je sourcing, koji može biti djelomično napravljen u Europi i koji treba biti povezan uz održive inicijative rudarenja. Dakle, ono što želim ponovno uvesti nije samo kupnja određenog postotka električnih automobila, već trebalo bi to povezati i s baterijama koje će biti korištene u tim automobilima. I ja sam došao od nekih brojki o kojima se da raspravljati, no ono što je važno jest da komisija nema brojke za 2020. I to, i, dakle, tržište 2020. trebalo bi već biti tržište koje će stvoriti premium tržište. Dakle, što se tiče teme Dakle, evo, tu se radi o obvezi za lokalna tijela vlasti. Ja mogu vam zajamčiti da su oni spremni ući u ovu igru, ali isključivo ako ćemo staviti određena sredstva na stol. Dakle, imam cijelo poglavlje o povezivanju novca EFSU-a, CEF-a i drugih, tako da bi se došlo do, tih, eh, do tog novca. Zadnja stvar, nemojte ni jedan trenutak misliti da možete e, riješiti zagađenje u gradovima samo tako što ćete kupovati nove stvari. Dakle, imamo tri e, gradova u Europi koje uopće ne poštuju e, norme kvalitete zraka. Za njih je najbolji retrofit program koji je puno manje usmjeren na električnu energiju jer to proizvodi rezultate tek za dvije, tri godine. Ovdje bi, smo imali retrofica ad AdBlue kako bi e, električna energija bila uključena u hibridne autobuse. Dakle, to je program da se stvore brzi rezultati u ovih 350 gradova u Europskoj uniji koji uopće nisu, dakle koji, koji krše e, europsko zakonodavstvo. Evo, dakle, ovo je ugrubo sažetak mojih prijedloga. Hvala vam, gospodine Turmeša, sada u ime Europske pučke stranke. Gospodin Gambus, izvolite, imate dvije minute na raspolaganju. Hvala predsjednice. Evo, najprije želim zahvaliti gospodinu Turnesu na njegovom radu i odmah želim reći da ćemo mi uložiti amandmane na vaš nacrt teksta, no mislim da smo više udaljeni nego bliski, ali evo, treba ću uložiti maksimalan napor kako smo došli do konsenzusa uravnoteženog teksta koji će uživati podršku što širu podršku i vjerujem da će nam se drugi, da će nam pomoći drugi klubovi. Naravno, jasno je, moramo imati jasne ciljeve, e, jasno definirane, ostvarive kako bi EU mogla ispoštovati svoje međunarodno preuzete obveze, a još konkretnije ispoštovati obveze iz Pariškog sporazuma. No, ne smijemo zaboraviti da ti neizbježni ciljevi ne mogu dovoditi u pitanje reindustrializaciju Europe koja treba biti konkurentna, inovativna i imati mogućnosti stvaranja radnih mjesta uz jako visoko kvalificirana radna mjesta. Europska industrija u tom postupku reindustrializacije ima potrebu za vremenskim okvirom, sa, za realnim ciljevima koje treba ostvariti kako bismo ostvarili cilje smanjenja ugljičnog dioksida i smanjili atmosfersku e, zagađenost, ali potičući istraživački rad, zapošljavanje. I slažemo se, treba napredovati na postupku usklađivanja tržišne e, javne nabave na Europskoj uniji koje bi omogućilo da imamo visokokvalitetno tržište za uređaje, autobuse, kamione, E, veće i manje, koji će biti čisti i učinkoviti. Jer ako nemamo europsku koordinaciju, ulaganje, e, ulaganju u e, taj čisti promet, onda ćemo, nećemo uspjeti. A sva politika u suprotnom jedna politička mjera neće biti uspješna. Dakle, trebamo shvatiti da je potrebno zaštiti Europsku uniju od nelojalne konkurencije određenih trećih zemalja u okviru upravo javnih nabava. Evo, zaključno predsjedniče želim reći da je prijedlog komisije takav da otvara brojne fronte i mislim da je izvjestelj dodao još nekolicinu njih, što što se tiče određenih e, točaka se slažemo se, ne slažemo se što se tiče drugih. No, u svakom slučaju putem naših e, amandmana ići ćemo dakle u smjeru onoga što sam, tra... što sam rekao, dakle zajamčiti funkcionalnost europske e, industrije, njeno očuvanje, očuvanje njene dobrobiti, dakle ne možemo si dopustiti da imamo gospodarstvo koje neće biti dovoljno konkurentno i moramo ispoštovati naše preuzete međunarodne obveze u borbi protiv klimatskih promjena. Mislim da e, svi klubi zastupnika ovog doma se zalažu za isto. Hvala gospodin Kurumbašev e, u ime sid Hvala vam predsjedniče. Najprije treba govoriti o infrastrukturama koje su nam potrebne, jer imamo 120 e, tisuća točaka za punjenje. Treba nam pet puta više od toga. Bez tih infrastruktura ne možemo primorati, navesti proizvođače da ostvare minimalne ciljeve. Potrebno, su dodatno, potrebno je dodatno financiranje i po pitanju javne nabave i e, za pomoć lokalnim i regionalnim vlasti. I to, je, to se tiče prvenstveno dakle, javnog prijevoza i općinskog prijevoza a to je nešto što će podići troškove usluga, komunalnih usluga, a to je jako važna stavka u općinskom proračunu. Dakle, i na lokalnoj, regionalnoj središnjoj razini to bi se, trebalo bi pomoći e, tražiti pomoć iz CEFA jer tu imamo neke ne, dakle veze koje ne postoje. Europska investicijska banka i drugi e, resursi bi trebali biti pozvani da sudjeluju, trebamo imati, uzeti u obzir i višegodišnje e, okvire. Još jedna stvar, cijeli životni vijek vozila mora biti procijenjen, dakle, ne samo kroz e, analizu emisija, već e, emisija koje su potrebne kako bi se to vozilo proizvelo i recikliralo. Tek tada bismo imali jasan uvid u e, emisije ugljika u cijelom kompletnom ciklusu proizvodnje tog vozila. Trebalo bi potaknuti proizvodnju koja omogućava proizvodnju vozila sa što nižim emisijama i e, učinkovitije recikliranje također. Hvala u ime ecr gospodin Točanovski. Najviše hvala predsjedniče. Mislim da je ova rasprava nastavak prethodne, tako da neću ponavljati neke stvari. Želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu jer ova rasprava doista vrijedi truda. Radilo se o jako ambicioznom prijedlogu ili o traženju najboljeg tehnološkog cilja. No, samo jednu stvar želim pojasniti. Kada se radi o javnoj nabavi u javnom prijevozu, postoje sustavi sa nultim emisijama koji su već uspostavljeni. Tramvaji, na primjer, su 100% električni, ali oni su ograničeni urbanom, urbanim zonama na, urbane, na, na urbana područja. Što se prometa tiče, ne možemo nastaviti sa ovim trenutnim baterijama koje treba dugo puniti. No, ovaj put ne možemo si dopustiti da koristimo druge sustave zbog njihovih tehničkih e, ograničenja. Ja ovdje govorim kao gradnačelnik, bivši gradnačelnik jednog velikog industrijskog grada. Dakle, kada smo počeli s tim tranzicijama, uopće nije jednostavno raditi. Dakle, uvjeren sam da danas postoji dovoljan tehnološki potencijal kako bi se stvorio novi sustav e, skladištenja energije, odnosno akumulatora. No kako sad stvari stoje, baterije kojima raspolažemo imaju određene doživljavaju doživljave prepreke u gradovima, jer ne možemo reći da imamo na svakom uglu e, punionicu za te akumulatore. Ako imamo auto autobus, onda bi nakon svakog sata vožnje trebalo se puniti dva sata. Dakle, to je besmisleno. Imali, trebalo bi nam deset puta više vozila. Stoga mislim da je ova rasprava jako važna i trebamo sudjelovati u njoj, trebamo raspravljati, ali doista ne smijemo prejudicirati razvoj stvari, jer neke stvari nam sada čine kao jedino rješenje, ali možda nije tako. Moramo uzeti u obzir i urbana rješenja u kompleksnoj situacije europskih povijesnih jezgri. Dakle, to sve moramo imati na umu kada razmišljamo o ambicijama. Eto, toliko od mene, a mislim da će sljedeća daljna rasprava biti jako zanimljiva. Hvala. Hvala vam, gospodine Tošenovski. Sada u ime Aldeja, gospođa Majster. Hvala vam lijepo gospodine predsjedatelju. isto tako upravo želim zahvaliti e, izvjestitelju na radu kojeg je obavio. E, što se tiče nekih stvari, tu se s njime slažem, za neke druge ne, počuću da čim se slažem. Dakle, kao prvo mislim da nije loše reći da putem javne nabave možemo ubrzati e, svu tu dekarbonizaciju prometa. Ja mislim da je to točno. Pozdravljam isto to što je izvjestitelj se malo udaljio od onog pristupa komisije gdje je rekao da trebamo imati pristup u wheel to wheel, dakle da trebamo cijeli životni ciklus e, promatrati, kao što rekao i kolege socijaldemokrata jer je jasno da se ne radi samo o onome što nastaje kod, e, od emisija prilikom vožnje, već isto tako i što se tiče proizvodnje, da radi se o više toga nego samo gorivu ili baterijama. Ali unatoč tome što ste se jako založili za električna vozila, mi, ja mislim da moramo ostati tehnološki neutralni, zato što već sada imamo neke od tih tehnologija u Europi gdje možemo već imati vodeću ulogu. Već imamo napredna biogoriva u red dva smo to sve upisali, imamo i sintetska biogoriva koja bi mogla uslijediti u budućnosti. Skandinavske države više ulažu na plin nego na električnu mobilnost i stoga mislim da bismo i mi trebali tako postupiti. To se slaže i sa okvirnom direktivom o, alternativ, o infrastrukturi za alternativna goriva. Tu upravo to provodimo i pritom ne se ne bavimo samo električnom mobilnošću, već i gledamo na sve drugo, na e, CNG, na vodik i na sve drugo. I to bi bilo smislo napraviti jer to upravo financiramo i države članice to upravo grade. im se postavlja pitanje što se događa čak i ako se financijska sredstva stave na snagu preko CEFA, preko EFSI-a, hoće li to biti dostatno za svo područje, pa i za ruralna područja, to je za mene ono veliko pitanje. Želimo svugdje imati e, prigradski prijevoz. Već sa Euro 6 dosta toga radimo na snižavanju emisija, možda to nije loše, možda bismo to trebali proširiti i ne bismo trebali sve to ugroziti samo zato što nemamo financijska sredstva za ruralna područja, da onda uopće u nekom međurazdoblju nemamo nikakav lokalni prijevoz. To je nešto što svakako nitko od nas ne želi. Što znači da mislim da moramo imati malo realistični pristup, da trebamo vidjeti da Europa nije Kina i da djelomično nam se nude i neke druge mogućnosti i s tim u vezi ću onda podnijeti amandmane. Hvala. Hvala. Sad gospodin Zorinje ima riječ. Najprej hvala. Dopustite najprije da zahvalim izvjestitelju. Tijekom rasprave oko ova dva zadnja mišljenja vodimo raspravu koja je jako važna. Od ključnog značaja je za mobilnost u Europskoj uniji. to je ideja, ideja koja je više puta ponovljena, to je da trebamo preuzeti vodstvo u energetskoj tranziciji. To ne odgovara baš potpunosti stvarnosti, jer u pametnoj i čistoj e, mobilnosti nismo uopće na prvom mjestu. Dakle, trebamo biti ambiciozni iz tog razloga slažem se s te dvije etape, pristupom dviju etapa, dakle imati manje prilagodbe u prilagodbe postojećeg modela, a onda istovremeno raditi na tehnološkoj novoj generaciji i zelenim baterijama. I treba nam čitava mreža punionica koja će biti tehnološki e, jako napredne jer energija i informacije su te koje nam omogućuju razvoj. A početkom maja ćemo predstaviti PCF i vidjet ćemo dakle koliki će značaj biti e, pridan e, infrastrukturama punjenja i čistim energijama. Dakle, moramo ići na čiste energije i omogućiti njihovo financiranje koje će nam omogućiti razvoj e, prilagođene mreže punionica. Hvala gospodin Zorinju, sada gospodin Nika. Hvala vam lijepa gospodine predsjedatelju. Kao prvo želim reći da mi se sviđa ovo izvješće zato što se ono dotiče čitavog niza ideja koje me zanimaju. Ja ću govoriti o javnom prometu. To moramo riješiti zato što inače ćemo vidjeti da moći napraviti ono što ćemo morati napraviti. U mom rodnom gradu govori se o čistom zraku, o čistim vozilima, ali nitko im ne može reći koje su to poduzeća koje proizvode takve buseve. Dakle, problem je sa informiranjem i nitko ne zna tu predsjednu informaciju. Raspitao sam se među članovima odbora to je naša Europska komisija treba imati na umu. Zatim, prije dva tjedna sam bio u San Francisku i tamo možete vidjeti novi javni promet, tramvaj, električni busevi, hibridni busevi, e, busevi e, za čisti zrak. Mislim da čak imaju i neke kad diz, neke dizel autobuse, ali više od 90% voznog parka u San Francisku je potpuno obnovljen i to bismo mi trebali napraviti, trebali bismo se kretati u tom smjeru. Zatim kada se govori o lakim i o teškim gospodarskim vozilima, znam samo za jedan slučaj gdje imamo jedan uspješan kamion e, koji koristi električnu bateriju. Dakle, ta tehnologija još nije tu, ali za laka gospodarska vozila je moguće ugraditi u njih baterije koje ćemo omogućiti da dobro voze i takva laka gospodarska vozila već imamo. Imamo dva slučajeva. Kao prvo, težina baterije dovodi do toga da to vozilo napušta onu kategoriju težine za koju e, je dobilo odobrenje. I čini se da u trenutnim tehnološkim okvirima je situacija takva. To, je jedan problem. Kao drugo trebamo vidjeti kako računamo kategorije naših vozila, dakle one prema težini. I zatim kao treće predvidljivost. Za laka gospodarska vozila je potrebno da imamo sedam godina od odluke kada se, krene s proizvodom do toga kada je prvo takvo vozilo komercijalno raspoloživo. Dakle, taj vremenski okvir do 2025. nije e, dobar što se tiče previdljivosti za te proizvođače, barem su mi to tako rekli i tako su mi predstavili raspoložive podatke. I stoga bih zamolio izvjestitelja da uzme u obzir taj kriterij predvidljivosti kako bismo imali stabilni, i solidan prijedlog. I što se tiče samih država, mislim da će neki u nekim državama doživjeti srčani udar, jer kada se pogledaju postoci po državama, ne znam jeste li imali prilike to vidjeti, ti postoci su jako velikodušni. Evo, za Rumunsku primjeri se 17% samo do 2025 a ne znam točno, ne sjećam sad točno koliko do 2030. što se tiče tehnologije sa niskom razinom emisije. To je jako velikodušan prijedlog, ali mislim da bismo to trebali i revidirati. Trebali bismo imati na umu do kojih tehnoloških koraka će doći. Mislim, možda nisam pravo razumio anekse, imamo mnoge anekse i za teška vozila. Za teška vozila sam još i skeptičniji. Mislim, ne znam niti za jednog modela kamiona osim onog e, kojeg izrađuje Tesla, kako možemo doseći tih 6% do 2025%. Dakle, 6% kamiona bi trebali biti električni kamioni u Rumunskoj. Svi će me pitati na temelju koje tehnologije, što ste točno imali na umu. Možda trebamo bolje koristiti postojeće tehnologije, a ne špekulirati. Mislim, stručnjaci na terenu jako lako mogu pobiti te nerealistične prijedloge. Hvala. Hvala. Sada ime komisije gospodin Dubulino. Hvala vam gospodine predsjedatelju što ste u komisiji dali priliku da iznese nekoliko komentara i da pojasni određene stvari. Zahvaljujem i izvjestitelju na podršci s kojom se povećava dakle, razina ambicije kojeg je iznijela komisija. Želim pojasniti jedan aspekt za koji mi smatramo da je vrlo važan vezano iz one zadnje komentare vezano za raspoloživost električnih kamiona. Prijedlog Europske komisije gleda na vozila sa nultom i niskom stopom misija i na čista vozila. Dakle, tu se ne radi samo o električnim vozilima. Mislim da je to nešto vrlo važno što treba pojasniti. Za ovakav gospodarska vozila, dakle za e, kamione i kamionete, tu imamo pragove za 2025. godinu za emisije, dakle 25 grama i 40 grama i to će biti vezano najbolja hibridna vozila koju imamo, a do 2040. godine imamo cilj od 0% emisija. Što se tiče teških gospodarskih vozila, prijedlog Europske komisije trenutno je takav da želimo uključiti električne, električna vozila, vozila na prirodni zemlji plin i vozila na vodik. I želimo to izmijeniti jednom kada imamo standarde emisija CO2 i za teška gospodarska vozila i kada onda možemo te pragove izmijeniti. Izvjestitelj je predložio različite pragove, već i za teška gospodarska vozila ste predložili pragove emisija, stoga je na neki način dokument izvjestitelja dosljedniji. Ali, kada pogledamo ciljeve za 2025. godinu, vidimo da se tu ne radi samo o električnim vozilama, a čak i u kasnijoj fazi tu se radi o nultoj emisiji, neovisno o tehnologiji koja, nam, koja će nam to omogućiti u budućnosti da postignemo. Čuo sam nekoliko komentara vezano uz e, životni ciklus vozila. To je svakako nešto što smatramo vrlo ozbiljnom temom i gledali smo različite opcije, ali kako bismo bili dosljedni sa drugim komadima zakonodavstva, kako bismo izbjegli probleme sa dvostrukim računanjem i sa dvostrukom dodjelom, da budemo dosljedni i sa onim drugim prijedlozima o standardima ugljičnog dioksida. Rekli smo da budući da se ovdje radi o javnoj nabavi vozila, da je najbolje odabrati ovaj pristup kojeg smo izabrali uz sva ograničenja za koja znamo, ali to je jedina opcija koju mi trenutno vidimo da bolje obradimo taj aspekt vozila na što se usredočimo u prijedlogu. Što se tiče onih primjedba o životnom ciklusu i što se tiče toga koliko infrastruktura raspoloživa, Mislim da treba imati na umu da je ovaj prijedlog sasvim dio paketa. Nećemo sve riješiti s ovim prijedlogom. Kao što znate imamo direktivu o infrastrukturi za alternativna goriva i imamo i određene aktivnosti komisije po tom pitanju, a isto tako i što se tiče promicanja tehnologije vezane uz baterije, uz najodrživiji oblik baterije u okviru Europske inicijative za baterije. I onda imamo i direktivu o obnovljivim izvorima energije gdje gledamo kako za različite sektore, uključujući za promet, e, se opskrbljuje kojom energijom taj sektor. Mi stoga smatramo da je ovaj naš pristup i onaj koji bi se mogao bolje odnositi prema tim specifičnim aspektima koji se tiču prometa. Hvala i sada konačno riječ dobiva naš se gospodin Turmeš. Hvala vam lijepa, hvala kolegama na vrlo oštrim komentarima. Što se tiče infrastrukture, gospodin vi imate pravo, ali ovdje se radi o e, sektoru velikih voznih parkova. Tu nam je sve lakše, tu možemo biti brži. Zato što ako imate autobuseve, onda samo u vašem voznom parku morate imati neke pogone za punjenje imate još određene točkove za punjenje. Dakle, taj problem sa infrastrukturom koji je pomalo sa tom činjenicom da se Europska komisija ne usudi izraditi e, potpunu reviziju e, direktive o alternativnim gorivima, taj problem se tu ne postavlja jer tu možemo djelovati brzo. I predlažem da se i vaš argument za to iskoristi. Ako grad kupi električne autobuse, ako dobije sredstvo iz europskih fondova, onda treba eh, dobiti ili biti kandidati za financiranje stanica za punjenje i ovih tih pentagrafova. Zatim postoji to pitanje obuke radne snage. Jer imate mnogo mehaničkih eh, kvalifikacija koje morate prenijeti više na električne kvalifikacije ako pređete na električna vozila ili na vozila na vodike. Dakle, za nas je vrlo važno to da napravimo paket o financiranju unutar kojeg se mogu ostvariti partnerstva između lokalnih tijela vlasti. Što se tiče pentagrafova, kada sam sa autobusnim poduzećima razgovarao, rekli su mi da sada imamo problem sa tržišnim natjecanjem, zato što postoje različita poduzeća koja prodaju pentografove, ali zato zatim putem softvera ne dopuštaju drugim eh, autobusima da koriste tu su tehnologiju. Dakle, tu se radi o e, ograničavanju tržišta. Dobro je da ta poduzeća e, izrađuju tu inovativnu tehnologiju, ali previše ju štite i stoga bi trebala Europska komisija djelovati. Što se tiče baterije i tog cijelog aspekta životnog ciklusa, mislim da Europska komisija mora izraditi jako detaljnu dubinsku analizu, da nam kažete koja je situacija danas, za pet godina, kako će biti situacija koja je ugljična bilanca za deset godina, jer inače će oni tipovi iz Dieselgate nas uvijek okrivljavati da električna vozila nisu bolja nego dizel vozila. Tako što nam reći, to nije istina, ali potrebne su nam čvrste brojke za to, a mislim da samo komisija može to učiniti. Zatim, Kamioni su jako važni sa eBayom, Amazon i sličnima. Vidimo sada dolaze do eksplozije u korištenju kamiona. u kamioneta. Imamo manje kamione za dostavu, a više malih kamioneta. I to je u gradovima velik problem, pa i što se tiče onečišćenja zraka. Dakle, da u javnoj nabavi rješimo i to pitanje kamioneta, to bi bilo važno, tu možemo isto tako biti brzi što se tiče hibridnih vozila ili hibridno električnih vozila. Zatim zeleni uređaj. Buka je važna tema u našim gradovima. Dakle, zamislite si da kada bismo s ovom, s ovim komadom zakonodavstva mogli u velikom broju europskih gradova dovesti ih da kada idući put budu nabavljali veliku infrastrukturu da koriste električne e, uređaje i strojeve. To bi bila velika redukcija buke, a bez ovakvih mjera u tome nećemo uspjeti. Dakle, opet mislim da je javna nabava nešto što doista može pokretati inovaciju ako se napravi na dobar način. Naravno da imamo plin i naravno da imamo biogoriva, ali ne znam jeste li u potpunosti shvatili Pariški sporazum. Pariški sporazum znači 0% 2050. godine, a kamion ima 15, 25 godina životni ciklus. Dakle, ako dopustite kupnju kamiona ili autobusa na plin 2030. godine, onda će taj, to isto vozilo i dalje biti na cesti 2050. godine. Što znači da s Pariškim sporazumom moramo razmišljati na neki način od budućnosti prema sada. Dakle, kada da se suočimo sa kojim tehnologijom kako bismo se pobrinuli da se ta vozila skinu s ceste kada dođu do kraja životnog vijeka. To je to. A ono, onaj drugi argument koji se ovdje koristi protiv biogoriva je taj da nam trebaju biogoriva za avione. Imaćemo i neka električna električne zlakoplove, zato što Rolls-Royce eh, i Airbus financiramo s europskim novcem za električne zakupove. ali za 50-60 putnika. Za velike zakupove nema alternative. Jedna alternativa za kerozin bit će biogoriva. Ali biomasa je ograničena. Imali smo već i mnogo rasprava sa gospodinom Henkelom o tome. I on nas je podržao u tome da bismo trebali imati realističan pristup prema biogorivima biogoriva se moraju iskoristiti u onim područjima gdje nema nikakvih alternativa. Imamo električnu tehnologiju, električnu hibridnu tehnologiju za dio kamiona, za, mala, za osobna vozila, za laka gospodarska vozila, za kamionete, ali ne za zakupove. I tu dilemu moramo riješiti. A, zatim, kada te neko u Rumunskoj pita gdje kupiti taj zeleni autobus, postoji jedna platforma za zeleni autobus što e, europski proračun financira gdje se nekoliko gradova sada uključuje sa stručnjacima kako bi definirali kako da izrade javni natječaj za to i se kupio se tu neka prva iskustva, ali treba nam više tehničke potpore od Europske komisije. Previše vremena gubimo u e, tom činjenju pogrešaka, jer najbolja raspoloživa informacija nije dostupna svima. A za ruralna područja? U ruralnom području, recimo, netko ima pet autobusa. Dakle, ako kupe dva nova autobusa, onda već gotovo imaju taj udio od 50%. Samo kada kupite novo vozilo, ste kandidat za to da vam pomognemo u toj kupovini ili u kupovini sljedećih generacija. Dakle, mi vas ne tjeramo da e, prodate vaša vozila ranije ili da kupujete vaša vozila ranije. I zbog toga u tih 300 gradova gdje imamo previsoke pragove onečišćenja zraka, ja predlažem jedan poseban program za naknadnu nadogradnju e, vozila što je odvojeno od ove nove kupnje. Nova kupnja je jako skupa, ne možete zamijeniti sve autobuseve e, u Berlinu, to je jednostavno preskupo. Dakle, neke busove treba nadograditi sa tom opremom i to je upravo ono što sada Njemačka radi, ali želim i neka europska finanska sredstva i za Rumunsku i za Bugarsku e, primjerice da nadograde sa tom opremom njihove autobuse. jer gospodin Žoko Juker je u pravu, dakle ne želimo tu podjelu na istok-zapad i kada neka država sa istog Europe nema dovoljna proračunska sredstva, onda treba dobiti potporu iz europskog proračuna. Dakle, pokušajmo ostvariti da Europska unija napreduje. Hvala. Hvala, sada vas mogu objesiti da je rok za podnošenje amandmana na ovaj nacrt mišljenja 30. travanj u 12 sati. 30. 12 sati. Još e, dva dosija trebamo danas odraditi, pa sljedeći e, se odnosi na e, pregovore o direktivi za obnovljivu energiju. Gospodin Blanko Lopez, izvjestitelj, nije ovdje, tako da je mene zamolio da rezimiram situaciju onako kakva je ona sada. Drugi trijalog o e, obnovljivim izvorima je održan utorak 27. ožujka i stajališta su zakonodavaca dosta su udaljena, još uvijek e, prevladavaju različita mišljenja o važnim pitanjima i što se tiče ciljnog udjela e, i dalje vijeće se drži 27%. E, a trebalo bi povećati Eh, ambicije, odnosno to smo čuli na ministarskom sastanku u Sofiji prošlog tjedna, ali nije bilo napretka u tom pogledu. Eh, bugarsko predsjedništvo je održalo više tehničkih sastanaka i na eh, posljednjem trijalogu, a posljednji će biti u 17. svibnja, je postignut privremeni dogovor o više točaka. Dakle, e, transport i izvjestitelj zapravo ističe nedostatak ambicije u pristupu u pristupu e, vijeća i izvjestitelj se nada da će za idući trijalog u svibnju 17. i onda 29. svibnja predsjedništvom dobiti širi mandat za pregovaranje i postizanje e, kompromisa o e, odredbama ovog dosjea i e, tome se nadaju i izvjestitelji u sjeni s kojima je suradnja bila odlična. Za pučane gospodin Kelly nije ovdje. Gospodin Turnes Hoćete li vi? Odlično. Da, više uloga imam. Mislim da je gospodin Blanko jako dobro opisao situaciju i e, imamo vrlo jasno stajalište u parlamentu, ali e, suprotno je stajalište vijeća vrlo udaljeno od našega i e, dok se vijeće ne približi Eh, našem stajalištu ne možemo eh, krenuti eh, dalje s pregovorima. A zapravo na tehničkim sastancima se raspravljalo e, o tehničkim pitanjima, a sad su ostala politička pitanja, sama formula, e, raspoređivanje ovih ciljeva po državama, članicama i tako dalje. Gospodin Blanko e, ovo sve odlično prati i tajništvo znatno pomaže u pregovorima. Ja sam izvjestitelj u Sijeni za ECR i želio bih e, dati nekoliko komentara o mojim dojmovima onome što se događa. Mislim da su ovo pregovori koji napreduju jako sporo i nisam siguran da ćemo za bugarskog predsjedanja uspjeti e, to zaključiti. Kao što nam je do sada već rečeno i kao što je gospodin Blanko Lopez poručio radi, poručio, radi se o vrlo kontroverznim pitanjima. Što se tiče dekarbonizacija, e, transportnog sektora treba ćemo e, i napredne biogoriva i e, e, isto tako bi neki već predlagali i napuštanje, postupno napuštanje prve generacije biogoriva i ja ne razumijem zašto ta obsesija elektrifikacijom kao što je već rečeno u prethodnom dosjeu trebalo bi biti neutralniji osobno ću početkom svibnja na tjedan dana e, testirati e, vozilo na vodik pa bude li vas zanimalo moje iskustvo, ja ću ga rado podijeliti s vama. A dobre ponude dolaze samo od japanskih proizvođača. U lipnju 2017. godine Svjetska je banka objavila izvješće o strateškim materijalima potrebnima za tehnologiju koja bi vodila prema čistoj energiji i e, posebno naglašavajući e, sastav e, tih materijala koji su e, bolji nego fosilna goriva i strateške sirovine bi se uvozile iz država s niskom produktivnošću a recimo to bi trebalo pretvoriti u rezerve kao liti iz Bolivije ili Konga. Gospođa Sullivan i sa Harvarda e, je e, objavila studiju o geopolitici i obnovljivoj energiji koja će nas učiniti energetski ovisnijima. E, moji prijatelji iz zelenih kažu da je to isto kao bioraznolikost, što je više diversifikacije, to ste čvrši i otporniji. Što se tiče palminog ulja, postoji e, skupina nevladinih e, organizacija koje su ideološki zapravo preuzela ovu temu. Moja skupina i ja, e, ili moj klub i ja, nismo to podržali i mislimo da postoji potreba za diferencijacijom. Ja sam se susrao s, susreo kolumbijskim ministrom poljoprivrede i njihovom delegacijom danas ujutro e, i bio je to iznimno zanimljiv razgovor o poljoprivrednom sektoru i palminom ulju, mirovnom procesu i reintegraciji e, bivših Farka boraca e, na periferiji e, Kolumbije. Oni su isto tako spomenuli uspješni proces certifikacije e, i korist od, koju od svega ovoga imaju male farme i mali poljoprivredni proizvođači. No, mislim da je način proizvodnje te teren na kojem se proizvodi e, bila to džungla koju treba iskrčiti ili nešto drugo da je tu glavna razlika žaljenjem čujem da ova skupina nije uspjela ugovoriti sastanak s nekima od naših izvjestitelja što je meni veliko razočaranje ja sam se našao i s Greenpeaceom i World Wildlife Fundom i svima drugima zašto zeleni i neki od socijalista u ovom parlamentu ne žele razgovarati s tim ljudima, meni je potpuno neshvatljivo. E, dakle, e, vidim kod kolega i otvorenost prema diferencijaciji, mislim da e, se ovdje radi o dosjeu koji je od velike važnosti i e, vraćamo se na neutralnu poziciju sada e, predsjedatelja. Gospodin Fideli nije ovdje. Želi li tko drugi nešto reći? Gospodin Turmes, izvolite. Vi ste spomenuli, ne, e, nije da se nisam želio naći s kolumbijskom delegacijom. Jedna stvar koja se odnosi na materijale. Doista postoje ograničenje, ali i za to postoji odgovor. Dakle, ako e, jedna tvrtka, Inerkon, koja je svjetski predvodnik u energiji vjetra, e, uspjela zamijeniti sve kritične materijale nekritičnima u svojim e, turbinama, i dosta se raspravlja o kobaltu i tu je pitanje Konga. Dakle, e, kobalt je proizvod e, od e, proizvodnje bakra, nus proizvod proizvodnje bakra i zapravo pitanje je jesmo li kadri imati politiku recimo da otvorimo neke e, rudnike u Europi kao što sad Švedska radi i da to bude e, povezano sa održivim e, crpljenjem tih ruda i mislim da, se, da to nije crno-bijelo pitanje, ali da postoji problem koji možemo i trebamo rješavati. Hvala vam. Europska komisija, gospođa Marquez. Ne, nema je. Možemo dalje. EDIDP, e, gospođa Grostet, izvolite. Hvala, evo moram izraziti žaljenje što nas je tako malo sad na sastanku, no evo ipak ću napraviti to izvješće. Dakle, imali smo već dva trijaloga za program industrijskog razvoja u sektoru obrane. Trijalog eh, održan 15.3.10.4. tijekom drugog Trijalog Nažalost, obzirom da nismo imali sastanak repera, bugarsko predsjedništvo nije imalo mandat, tako da nismo mogli ostvariti znatan napredak. To je omogućilo, eto, barem Europskom parlamentu da ponovno iznese i objasni svoje stave. No, ipak, pregovore treba ubrzati ukoliko želimo stvariti brz dogovora, to je doista hitna stvar kako bi došlo do tog sporazuma što prije. Dakle, nastavit ćemo braniti biti, zastupat se za mandat koji smo dobili od Europskog parlamenta uz dva, dvoje kolege iz kolegu Mesman Bons iz odbora za proračune i E, s tih dvoje izvjestitelja i gospodinom Pašku, Paskuvom e, iz e, odbora za vanjske poslove. S njima je suradnja odlična. Više političkih tema je obrađeno, ali nije riješeno. što se tiče proračuna, stvar još nije riješeno. O tome sam već jučer govorila s povjerenikom Katajnenom jutro tijekom razgovora o proračunu. Dakle, mi očekujemo komisijin prijedlog kako bismo maksimalno izbjegli razmještanje temeljem prenamjene od postojećih programa. Dakle, to je bila tema već prošlog tjedna. Što se tiče programa koje ne može, koji ne mogu dobiti odobrenje, čekam odgovor vijeća. Što se tiče prihvatljivih Enteta podsjetila sam na potrebu da se bolje u okviri iznimka za poduzeća koja su pod kontrolom trećih država i čekamo da vijeće uzme u obzir stav parlamenta. Parlament smatra da je krajnje nužno, s obzirom da se radi o, o industriji vojnoj industriji, o industriji naoružanja, dakle iznimno je osjetljivo pitanje, dakle kako bi se ispoštovala strateška e, samostalnost Europske unije od nužno i značaja da vijeće uzme u obzir stav parlamenta i nadam se to sutra se održava koreper, tako da se nadam da će biti ostvaren napredak. Što se tiče programa rada, rada Europske komisije, raspravlja se kompromis kako bi se omogućilo da se opravda pribjegavanje izvršnom aktu, Parlamenta se bi opredijelio na delegira, za delegirani akt. I sad, naravno, treba se zalagati za prerogative prava parlamenta i pojasniti uredbi kategorije u koje bi trebale ući u okvir e, akcije koje financira program. Po tim uvjetom e, Europski parlament može pristati pribjegavanje izvršnom e, aktu koji omogućuje da se ide brže, za njega treba manje vremena jednostavno. Što se tiče broja država članica koje su potrebne kako bi e, nešto bilo prihvatljivo u ovom projektu, mi smo zalagali u parlamentu minimalno tri poduzeća iz tri različite države članice kako bi se formirao konzorcij za razliku od dva koje su predlagala komisije komisija i vijeće. Razgovaralo, bilo je riječ o mogućnosti da se putem bonusa da neka prednost projektima koji bi imali više, koji bi objedinili više država članica. O tome se još raspravlja. Po pitanju bonusa stav parlamenta je sličan stavu vijeća. Mi smo željeli da ovaj bonus e, koristi projektima koji uključuje mala srednja poduzeća ili srednja e, No, ipak treba pojasniti način funkcioniranja tog bonusa, ali mislim da ćemo tu doći do sporazuma s vijećima. Eto, to su sve u svemu pitanja koja su nerješena, a koja su od ključnog značaja. Sljedeći trijalog održava s 3.5. dakle idućeg tjedna. Predviđeno je da dođe do konačnog dogovora trećeg svibnja, ali bojim se da će nam trebati još jedan trijalog do kraja svibnja, jer teoretski nam treba sporazum do kraja svibnja, jer moramo zaključiti ovo apsolutno pod e, bugarskim predsjedništvom i ključno je da dođe do toga kako bi se to moglo uvrstiti u proračun, jer taj Europski fond za obranu mora stupiti na snagu, dakle, već u siječnju 2019. godine, dakle, to treba uključiti u sljedeću proračunsku raspravu. Eto, još trebamo uložiti određeni trud, no moram reći da očekujem da očekujemo da i vijeće uloži određeni trud sa svoje strane. Parlament se se je zacrtao ciljeve, mi smo rekli što želimo, no ono što sam rekla Katajne, no u pregovorima je dvoje, dvije su strane koje pregovaraju. Dakle, ne može stražiti samo od parlamenta da uloži sav napor, a ništa od vijeća. Eto, to je stanje razgovora, pregovora za koje nadam, za koje se nadam da ćemo ih okončati u e, najbolji mogući način. U svakom slučaju trebate znati da nas troje izvjestitelja Europskog parlamenta smo, stojimo čvrsto, solidarni smo e, na strani stava parlamenta. I dopustite da zahvalim e, tajništvu odbora, jako se zahvaljujem jer ovo je jako važno, jako osjetljivo pitanje, delikatno pitanje i želim se hvala tajništvu koji, imamo stvarno dobru ekipu. Najljepše hvala gospođo Durostet, to ćemo eh, dojaviti gospodi Bajeru Buzeku, osobito po pitanju učinkovitosti tajništva. A sada bih prešao na sljedeću točku dnevnog reda, pod razno i obavijestio vas da ćemo 17.5. u gospodinim satima imati raspravu o znanosti i inovativnosti otvorenima svijetu, jačanje međunarodne suradnje u trećem okvirnom programu. To će biti organizirano u suradnji sa panelom STO i forumom STS, a to je određena ekvivalenta, svojevrsna ekvivalenta japanskog kestoje povjerenik Mojedeš e, će imati izlaganje. I posljednje, naredni sastanci 16. svibnja 2018. E, od 9 do 12.30 i onda od 14.30 do 18.30 i 17. svibnja 2018. E, od 9 do 12.30 i od 3 do pola 7. Hvala lijepa, gotovo, hvala vam. Mr. Buzek.